Dear colleagues, probably it is... Dragi kolege, vjerojatno je vrijeme da polako započnemo. I krenuo bih sa prvom točkom dnevnog reda, usvajanjem dnevnog reda. Ukoliko nema prigovora, možemo osvojiti nacrt dnevnog reda bez izmjena. A što se tiče točke dnevnog reda 2, imam neke obavijesti. Prvo je da ćemo organizirati jedan izvanredno, izvanredan sastanak odbora ENVI 9.3 u 19 sati u Strasburu kako bi razmijenili stajališta sa podpredsjednikom Timmermansom koji je zadužen za održiv razvoj među drugim stvarima. Danas imamo prijevod na 20 jezika kao i inače elektronički putem prije aplikacije i meeting je na raspolaganju za dnevni red, a sastanak će biti emitiran preko interneta. Možemo sada prijeći na glavnu točku dnevnog reda, koja je razmjena stajališta sa potpredsjednikom komisije Marašom Šefkovićem, odgovornim za energetsku uniju i to na temu nadalozećeg strateškog okvira za energetsku uniju. Prije svega žele bih pozdraviti ovaj prvi posjed e, potpredsjednika Ševčevića našoj komisiji, od kako je preuzeo svoju dužnost. 23.10. Europsko vijeće usvojilo zaključak o energetskoj politici, odnosno strateškom okviru do 2030. I zaključak vijeća osredotočuje se na važnost postizanja potpuno funkcionalnog i međusobno povezanog internog tržišta energije. Isto tako na daljne aktivnosti za smanjenje ovisnosti Europske unije eh, o vanjskim izvorima energije. Ovi prioriteti odraženi su u radnom programu komisije za 2015 a danas se usredotočujemo na prvu inicijativu pod prioritetom trećim, a to je otporna energetska unija i politika osmjerena prema napred. To planiramo usvojiti 25. veljače, a strateški okvir za energetsku uniju usredotočit će se na sljedeći aspekt. Energetska sigurnost, konkurentno interno tržište energentima, energetska učinkovitost, dekarbonizacija energenata, i rad na obnovljivoj energiji kao istraživanje i inovacije. Radujemo se daljem raspravu ovih, ovim temama, detaljnije raspravi sa našim povjerenikom. Ključno za europsku politiku su također planovi komisije za provedbu zakonodavnog okvira nakon 2013. i što se tiče sustava trgovina emisijama, ETS-a i drugih sektora. Komisija se mora usredotočiti na pripremu za sudjelovanje na konferenciji o klimatskim promjenama u Parizu i također se radujemo radu na tom u tom polju djelovanja i ne bismo trebali zanemariti mm, međusobnu povezanost stavki o kojima radimo. Naš odbor je zabrinut zbog onečišćenja i zbog potrebe da se radi na zakonodavstvu koji će uzeti u obzir polutante, dakle onečišćivače iz atmosfere. Radimo se konstruktivnoj suradnji sa komisijom na konstruktivnom zakonodavnom prijedlogu koji će spadati u okvire sedmog e, akcijskog programa i koji je jedan od prioriteta za europske građane. Također bismo željeli čuti nešto više o planovima komisije koji su najavljeni u kontekstu radnog programa 2015. Da zatim da se promijeni prijedlog o određenim onečišćivačima iz atmosfere i isto tako da vidimo gdje stojimo sa klimatskim energetskim paketom do 2030. E, radujem se razvojni stajališta sa komisijom po svim ovim pitanjima, a sad ću daći reći e, povjereniku za njegove uvodne izjave. Samo bih još zahvalio zastupnicima iz Norveškog parlamenta koji nam danas u gostima na našem sastanku odbora. Hvala. Zahvaljujem predsjedniče Lavija, poštovani zastupnici, dragi kolege i prijatelji iz Norveške. E, zahvaljujem vam također na pozivu da vam se pridružim na ovom izvanrednom sastanku odbora Envi zbog toga što mi to omogućava podijeliti s vama neke zamisli, neke ideje o tome kako pripremamo ili dovršavamo okvir koje vam želimo predstaviti do kraja veljače. Iz tog razloga doista cijenim iskazani interes za energetsku uniju. Jučer sam imao priliku isto razmjena stajališta imati sa vašim kolegama iz odbora ITRE za industriju istraživanja i energetiku i to je korisno zbog toga što vam ja samo ovdje ne predstavljam svoje ideje, već sam ovdje također kako bih saslušao vaša stajališta, informacije s vaše strane, razloge za brigu, vaše zamisli, što bi trebali biti e, prioriteti za energetsku uniju i vjerujem također da će nam to omogućiti jednu plodnu razmjenu stajališta i kvalitetnu raspravu. Kao što svi dobro znate, Energetska unija smatra se jednim od prioriteta nove Junkerove komisije i zbog toga mi je drago što smo danas mogli organizirati ovaj sastanak doista pravodobno zbog toga što još imamo nekoliko tjedana prije 25. veljače, dakle datuma kada planiramo usvojiti paket o energetskoj uniji. Znam da neki od vas rade na pisanim doprinosima, radujemo se vašim prijedlozima, ali isto tako spremni smo i na bilo kakve osobne konzultacije, isto tako na vaše usmene komentare, izjave, bilo danas, bilo tijekom samih konzultacija koje ćemo voditi s nekima od vas i koje će se nastaviti u Rigi. Poštovani zastupnici, kolege, prijatelji, kada je predsjednik Europske komisije predstavljao način na koji Europska komisija želi promijeniti e, način rada, istaknuo je da bismo trebali više raditi na velikim pitanjima. A ta velika pitanja su one politike koje doista imaju snažan, duboko sežan utjecaj na živote građana diljem Europske unije. Ovdje se zapravo radi o tome da se pobrinemo za cijene grijanja domaćinstava, da one budu dostupne, stabilne, e, bez obzira na geopolitičke nestabilnosti diljem svijeta. Također se radi o tome da se moramo pobrinuti da naša poduzeća, uključujući mala i srednja poduzeća, mogu kupovati energente po konkurentnim cijenama i da postanu stvarni pokretači rasta i toliko potrebnih novih radnih mjesta. Nito tako radi se i ovdje o velikim umovima iz Helsinki ali Porta koji mogu znanstvena otkrića e, ponuditi u Europi, a ne da moramo po to odlaziti u SAD ili Kinu, zbog toga što želimo da Europa ostane predvodnik u ovom sektoru. Također, ovdje se radi o tome da zajamčimo moje djeci u Bratislavi ili svoje djeci u Briselu, Berlinu, i da djeca njihove djece također ne moraju plaćati plaćati cijenu pogrešaka po pitanju zaštite okoliša prethodnih generacija. Ovi ciljevi možda zvuče ambiciozno, ali oni su stvarevi. Trenutno postoji političko ozračenje kako bi se pokrenulo rad na energetskoj uniji. Trenutna geopolitička situacija toga ćemo se sigurno dotaknuti u tijekom rasprave to osobito situaciji na istočnim granicama. Koliko god da je sama po sebi doista nesretna, energetsku sigurnost Europe je još više digla na ljestvici naših prioriteta. Dogovor vijeća o okviru za klimu i energiju 2030. otvorio je vrata za jedan ambiciozan sporazum u Parizu, a to je pitanje koje pratimo sa velikim zanimanjem i znam da ćemo dobar dio današnje rasprave posvetiti tome kako doći do dobrih rezultata u Parizu i isto tako kako provesti sve obveze koje unutar okvira naših ciljeva do 2030. Pozitivna stvar je da usprkos tome što su pregovori u Limi bili veliki izazov, Europa je mogla pronaći jedinstveni glas, a vidjeli smo da i drugi globalni predvodnici su se pomaknuli, što nam daje dodatni optimizam što se tiče dolazećeg sastanka u Parizu. Naravno, imamo i novu komisiju koja će insistirati na jednoj snažnoj, otpornoj energetskoj uniji sa politikama orijentiranim na budućnost, na klimatske promjene i istaknuli smo da je investicijski plan gospodina Junkera posvećen energetskom sektoru i planira se podržati nove projekte zaštite okoliša. Sve ovo pokazuje kakva nova atmosfera, novo ozračje se stvara i koliko je odlična nova komisija, novi saziv u radu na tim pitanjima. Mislim da je ovo stvarno prilika da nešto promijenimo i da ovaj puta doista dođe do jednog značajnog iskoraka. mislim da moramo zajednički dobro surađivati da iskoristimo tu priliku. Dame i gospodo, mislim da istodobno u našoj raspravi moramo biti iskreni i pošteno reći da usprkos značajnom napretku do kojeg je došlo u proteklim godinama, isto tako jasno moramo reći da naše trenutne politike po pitanju energetike su neodržive u svakom smislu te riječi. Cijene nafte vrlo su nestabilne, tu dolazi do spekulacija, kratkoročno, dugoročno do velike nepredvidljivosti. Činjenica da većina naše energije dolazi izvan Europske unije, i to pretežno iz nekolicine zemalja koju, koje svoju energiju koriste kao sredstvo političke prevage, to je nešto što stvara stalnu mogućnost problema. Ako pogledate slajd, vidjet ćete koliko visimo uvozu i koliko uvoz u proteklim godinama konstantno raste. Uz sve to također moramo iskreno reći da je naš energetski sustav fragmentiran u 28 različitih nacionalnih sistema i neki dijelovi kontinenta još nisu dostatno integrirani u europski energetski sustav. Ako pogledate sljedeći slajd vidjet ćete kakve sve različite politike u Europi imamo što se tiče kapaciteta e, i koliko sustavi koliko se razlikuju između sebe ili pak kakve različite pristupe imamo možda zbog sustava potpora za energetsku energiju, a isto tako imamo i razne brojke koje pokazuju nedavni i sporeni iznosi e, su došli od gospodarskog foruma svjetskog koji kaže da ako bismo da, da smo od početka kada smo počeli koristiti obnovljivu energiju da smo zajednički jedinstveni pristup e, upotrebili da smo preko 400 milijardi eura mogli uštediti. Čak i ako je iznos pretjeran, svejedno razlog je da razmislimo kako reformirati naše tržište i zbog čega bismo trebali potražiti rješenja jedinstvena za cijelu Europu, jer to je poslovno dobro, uštedit će novac i isto tako uštedit će energiju i stvoriti dodanu vrijednost. Uz sve to, također moramo iskreno reći da večeras kada se vratimo u svoje domove, da za većinu nas potpuno jasno i očekivano da će sve u našim domaćinstvima funkcionirati, da će oni biti zagrijani, da ćemo imati toplu vodu, sve što je potrebno, ali dobro znamo da to nažalost nije slučaj za sve evropljane. Jer ako pogledamo sljedeći slajd, 10% domaćinstava je nerentabilno u iskorištavanju energije. To znači da imamo građane u Europi koji si ne mogu priuštiti e, platiti račune za grijanje, e, za potrošnju energenata i doista su u teškim situacijama zbog toga što si ne mogu priuštiti nešto što se u Europi smatra doista temeljnom uslugom koje bi svako domaćinstvo si trebalo moći priuštiti. Ali ne radi se niti samo o potrošačima i europska poduzeća su suočena sa cijenama plina koje su tri puta više od američkih njihovih pandana, što je veliko opterećenje za našu industriju, za naše gospodarstvo. Kada govorimo o industriji, među deset e, najvećih e, poduzeća e, solarne energije, u tih deset niti jedno nije europsko. Dakle, na ovom slajdu možemo vidjeti gdje nam dobro ide, gdje zaostajemo i činjenica da zaostajemo u kapacitetima skladištenja, baterija na primjer, su stvari koje doista moramo ozbiljno shvatiti jer kako bi se napredovalo u tom odnosno napredovanje u tom području je nužno za elektrifikaciju u transportnoj industriji i također važno za mnoga druga područja ali isto tako moramo reći da se još uvijek previše energije troši i nismo izgradili to nisko ugljično društvo, gospodarstvo i to je nešto što zapravo to je stalište koje dijeli niz dionika od zelenih e, nevladnih organizacija do industrije i siguran sam da mnogi od vas u odboru Envi također dijele to stajalište. Tijekom svog saslušanja e, predstavio sam vam naš rad na energetskoj uniji, kroz koje bismo se uhvatili u koštac sa većinom ovih izazova koje sam spomenuo. Energetsku uniju zapravo bih želio utemeljiti na pet međusobno usko povezanih dimenzija. Do kraja veljače e, želimo predložiti neke konkretne aktivnosti za svaki od ovih stupova. Ako počnemo sa prvom dimenzijom, moramo osnažiti sigurnost s, s energentima e, temeljena na solidarnosti, na povjerenju. Europska unija je najveći uvoznik energije. Mi uvozimo preko 400 milijardi e, eura u energentima svake godine. I kako bismo to smanjili, potreban je cijeli niz aktivnosti, počev od učinkovitijeg korištenja energije, pa do bolje korištenja naših izvora energije u domaćinstvima. Morali bismo diversificirati i opskrbu i izvore naše energije i e, rekao bih da bi nedavna saga o južnom toku trebala biti jedna pouka i prilika u tom smislu. Dakle, unesimo veću transparentnost u sporazume vezane za opskrbu plinom i zajedno sa visokom predstavnicom e, Mogherini pokušamo oblikovati koherentniju diplomaciju u smislu energetike na europskoj razini. Druga dimenzija koju vam danas predlažem je usredotočena na izgradnju stvarnog internog tržišta energentima, a koje bi istovremeno trebalo biti vrlo konkurentno. Potrebno nam je tržište energijom gdje bi energija mogla slobodno cirkulirati. Energetsko tržište gdje bi poduzeća morala konkurirati kako bi ponudila najbolje cijene energenata, a istodobno poštivati zaštitu okoliša i socijalna pitanja. I u tom smislu moramo ukloniti tehničke regulatorne prepreke između država članica. To se neće dogoditi preko noći. Prvi korak bi bio izgradnja snažne regionalne suradnje, dakle sporazum unutar europskog okvira i mogu vam reći da temeljno, temeljno na razmjena s nekim razmjenama koje sam imao s nekim lokalnim energetskim energetskim kompanijama i gradonačelnicima, da sam uvjeren da ovo možemo postići samo zakljednu suradnju građana, lokalnih dionika, gradova i tu bih rekao pametnih gradova. Jer moramo pronaći način da doslovce uključimo e, u mrežu te gradove kako bi oni preuzeli vlasništvo nad projektima, kako bi pomogli e, dovršiti tu veliku energetsku transformaciju koja je Europi potrebna. Treća dimenzija je povećanje energetske učinkovitosti. Svi znamo, najčišta, najčišća energija je ona koju ne koristimo, a potrošnja manje energije znači manje zagađivati, manje plaćati i održavati veći broj naših energetskih izvora. Poboljšanja energetske učinkovitosti istodobno su na korist sigurnosti opskrbe, konkurentnosti i održivosti i potrošači bi ponovno ovdje trebali biti temelj studije pokazuju da potrošači doista mnogo mogu profitirati od boljeg tržišta i energetske učinkovitosti. Tu mislim i na zgrade, na transport, na proizvode, na svakodnevni život naših građana. Također ovdje se radi o velikoj inovaciji, ali isto tako i o velikoj poslovnoj prilici. Ako dopustite da jedan dojam podijelim s vama, e, i to moj dojam sa protekla dva sastanka, na prvom sastanku jasno mi je objašnjeno da je 90% e, naših domaćinstava energetski neučinkovito. Na drugom sastanku sam se sastao sa predstavnicima mirovinskih fondova koji su mi ponosno rekli da oni predstavljaju e, imovinu od 9 trilijuna eura. I oni traže dugoročne investicije, dugoročni ulaz u zelene projekte, projekte obnovljive energije, za što im je potrebna regulatorna stabilnost, novi projekti i bili bi vrlo sretni, spremni u to uložiti. Dakle, imamo zainteresirane investitore, imamo i potražnju, tako da bismo samo sada trebali spojiti točkice, ostvariti to i ponuditi jedan dobar prijedlog na europskoj razini koji bi olakšao ovaj proces e, za koji se nadam da bi mogao zapravo povećati učinkovitost korištenja energije diljem Europe. Četvrta dimenzija e, je usredotočenje na smanjenje zagađenje koje proizlazi iz proizvodnje energije i to putem dekarbonizacije našeg gospodarstva. Približava nam se Pariz, na putu do Pariza moramo proći kroz energetsku uniju. E, u listopadu dogovorili smo se na, za obvezujuće ciljeve smanjenja e, naših domaćih stakleničkih plinova za barem 40%. I to je jedna dinamika koju ne bismo trebali izgubiti ovdje mislim na teške pregovore u Limi, gdje je moj kolega Kanjete e, težak i dobar posao odradio i koordinirao je europskim delegacijama, tako da bismo prvi puta mogli reći da je Europa doista imala jedinstveni glas i to je odista nešto što zaslužuje priznanje e, to što je europski stav toliko jasno izražen i što su konačni zaključci otvorili mogućnost daljnjih dobrih dogovora u Parizu. No, diplomacija e, je jedna strana. S druge strane, mi moramo odraditi svoju zadaću. Toma. I zbog toga bih doista potaknuo sve stranke da dođu do kvalitetnih ambicioznih sporazuma što se tiče e, tržišne rezerve, pričuve, da kako bi se moglo nastaviti raditi na e, odredbama koje se tiču sustava ETS-a, trgovine emisijama. Znam da smo svi pod rokovima, da pokušamo, pokušavamo što bolje rezultate postići, ali što se prije dogovorimo oko te pričuve tržišne, to priča moći raditi na reviziji prijedloga ETS sustava, a to će biti snažan argument e, naspram svim našim partnerima u pregovaračkom procesu e, ovog nadolazećeg e, sastanka u Parizu i nadam se i kvalitetnog sporazuma nakon toga. Kao što je gospodin Juncker rekao, energetska unija bi trebala biti prva u svijetu što se tiče obnovljive energije. To znači da ubrzamo rad na dekarbonizaciji transportnog sektora, e, sektora koji ima sve veći udio u emisijama stakleničkih plinova. Zaključio bih sa petom dimenzijom, a ona se tiče e, većeg iskorištavanja obnovljive energije kroz inovaciju, kroz investiranje u inovaciju i istraživanje. Dalje ulaganja e, su ključna ne samo za alternativnu energiju, već i za smanjenje potrošnje naše, naše trenutne potrošnje energenata. Tehnološka, e, tehnološko vodstvo u tim područjima stvorit će također veliku mogućnost izvoza i time rasta i radnih mjesta. Poštovani zastupnici, to su dakle pet dimenzija koje sam vam želio predstaviti. Vjerujem da predstavljaju jedan holistički pristup koji obuhvaća mnoge politike od transporta, zaštite okoliša, konkurentnosti, poljoprivrede, sve do industrijske politike. Također vam želim reći da ne radim samo ja na ovim projektima, imamo 16 općih uprava, 13 povjerenika koji zajednički rade, doprinose i vjerujem da kada vam krajem veljače eh, predstavimo eh, svoj prijedlog da će to biti rezultat kroz intersektoralnog pristupa koji će vam zapravo e, dati prijedloge iz različitih područja koja obuhvaćaju i uključuju rad svih povjerenika kao jednog tima koji želi dati dobre rezultate. U ovom ograničenom vremenu ne želim vas preopteretiti sa prevelikim brojem detalja jer mislim da ono što nam je zapravo potrebno je kvalitetna rasprava i isto tako moramo stvoriti dostatan prostor e, za saslušati e, međusobne komentare. E, vjerujem da vas osobito zanima jedno pitanje pa ću zaključiti sa time, a to je upravljanje. Mislim da se svi slažemo da energetska unija također zahtjeva vjerodostojan, snažan sustav upravljanja. Ja sam pomno pročitao pismo koje su neki od vas poslali predsjedniku Junkeru, moj kolega povjerenika Rijas, odnosno predsjedniku Junkeru, povjereniku Kanjete i meni. I vrlo često sam bio o svojem prethodnom, na svoje prethodne dužnosti pristanu parlamentu i doista sva slažem se da je parlament kao su zakonodavac ključan u ostvarenju energetske unije. I zbog toga vam odmah mogu obećati da jednom kada se usvoji strategija energetske unije kroz jedno mjesec dana u kolegiju, e, prvo mjesta koje ću posjetiti će biti ovaj dom kako bih vam predstavio cjelokupnu strategiju, cijeli okvir, e, dakle vama, zastupnicima Europskog parlamenta, ne samo da vam predstavim to, već da zatražim vašu podršku i preuzimanje dijela odgovornosti jer sam uvjeren da samo uz vašu podršku energetsku uniju možemo ostvariti, učiniti u nečim stvarnim i ovaj proces učiniti uspješnim kako bismo mogli e, ponuditi našim građanima konkretne i pozitivne rezultate. Hvala. For your <clears throat> Hvala i vama na vašem detaljnom izlaganju. Sada možemo započeti sa prvim krugom postavljanja pitanja. Kao prvo koordinatori. Zamolio bih koordinatori da se drže vremena za govor te da iskoriste dvije minute za svaki govor. Počet ćemo odmah sa Petrom Lizom. Da, hvala vam lijepa gospodine predsjedniče, hvala vam gospodine potpredsjedniče komisije, hvala vam na vašem izlaganju prije svega zbog vaše zaključne izjave što se tiče važnosti Europskog parlamenta. I s tim u vezi vam doista jedno pitanje, molim za jedno izrašenje. Vi ste spomenuli pismo koje je gospodin Giovanni Lavija, gospodin Grote, gospodin Buzek i drugi eh, napisali gdje smo rekli da, se, da smo jako zabrinuti zbog toga što izgleda da u vijeću, ali možda i u komisiji, e, trenutno postoje razmišljanja da se buduća strategija veznih uz energetsku uniju, prije svega kada se tiče ostvarivanja ciljeva veznih uz 2030. godinu, neće više odvijati na temelju direktiva koji se donose sukladno postupku sudučivanja, već na temelju jedne nove strukture upravljanja. Postoji jedan dokument u kojem je stajalo da Europski parlament kao i drugi dionici naravno e, će biti kasnije uključeni u taj proces, ali to nam nije dovoljno. Bilo bi naravno vrlo dobro kada bi se dalje dolazili k nama u parlament, ali ne bi bilo dobro da Europski parlament ne može biti suzakonodavac kada, na primjer, postoje novi prijedlozi veznih uz energetsku učinkovitost ili uz eh, podjelu eh, tereta. To je nešto što nas jako zabrinjava. To se ne tiče samo određenih odbora, IT ili ENVI, nego to se tiče cijelog Europskog parlamenta, da dakle sa suodlučivanja se vraćamo na međuvladin pristup, a ne mogu se zamisliti da vi ili gospodin Juncker to stvarno zastupate. S tim u vezi vas molim za razrešenje, hoće li biti da njih direktiva i hoćemo li moći o njima suodlučivati. S tim u vezi još jedno pitanje, spomenuli ste temu energetske učinkovitosti. Jean-Claude Juncker je u svom govoru od o tome zauzeo jasan stav, dakle najmanje 30% obvezujućih ciljeva, a gospodin Kanjete, Adias Kanjete je rekao da e, ćemo imati direktivu i nakon, za nakon te godine, za e, daljnje dalje razdoblje. Hoće li to biti uključeno i u vaše prijedloge? Hvala vam. Hvala vam i sada Matijas Grote. Da, hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče na vašem izlaganju ovih osnovnih stupova, kako ćemo u budućnosti definirati energetsku uniju. Vi ste spomenuli jednu, jednu ključnu riječ koju bih ja htio naglasiti. To je povjerenje. Sada imamo novi početak Europske komisije, mi smo se u odboru Envi dosta ljutili oko određenih aktivnosti, to je nedostatka aktivnosti, o na primjer povlačenju paketa o otpadu, e, ove me želim pozdraviti gospodina Tivrmansa, mislim tako se ne izražuje povjerenje trebalo bi postupiti ovako kako ste vi to učinili, da zajedno raspravljamo, da raspravljamo o osnovnim elementima i da zatim se pobinimo da se to povjerenje prelije i na područje industrije i na ono područje gdje se nalaze dionici, da dođe do ulaganja. O tome se radi na kraju krajeva, samo tako ćemo stvoriti nove radne mjesta, samo tako ćemo pokazati da je energetska unija moguća i tako ćemo moći prikupiti i dosadan novac za nju. Dakle, e, za to što ste rekli, kao prvo hvala. A i ova struktura upravljanja koje je gospodin Liza o tome ne bih htio govoriti, nego bih htio govoriti više o putokazu za Pariz. Tu ima mnogo upitnika. Mislim da ste dokazali da se diplomatski gledano doista možete dobro postaviti i stoga bih vas zamolio na to da nam bude jasno tko je zapravo na kraju kreva zadužen za E, određena pitanja. Ja mislim da bi bilo vrlo dobro da potpredsjednik komisije bude osoba koja je zadužena za te pregovore, da međunarodni partneri znaju točno s kim trebaju pregovarati, da ne budemo fragmentirani. Kada govorimo o energetskoj uniji, onda je to nešto što je iznimno snažno povezano sa klimatskom politikom i stoga svi dionici moraju točno znati kamo se krećemo i s kim treba razgovarati. Cijena električne energije, javnost će prestati tolerirati cijene ako dođe do takvog porasta cijene da individualne osobe više ne mogu platiti svoje, račune. I zbog toga bi komisija možda trebala razmisliti o modelima poput contractinga, dakle, znači da se vraćaju krediti i da se kamatne stope zatim podmiruju s onime što se uštedilo pomoću mjera veznih u energetsku učinkovitost da ti krediti gdje imamo trenutno niske kamatne stope budu mogućnosti za one koji pate od energetske siromašnosti e, da se oporave. Naravno, tu se radi o drugim programima s koje treba pokrenuti. Ono što ja smatram da će biti bitno za izgradnju obnovljivih izvora energije jest da mreže postanu inteligentnije, da imamo preko granične projekte izgrađivanja mreže, da se uklone uska grla. Za mene je potpuno nerazumljivo da svaka država članica, primjerice moja država članica, da ima četiri e, regulativne zone. Ako u, jednom, u jednoj zoni postoji previše energije iz vjetra, a u drugoj premalo, e, to je nešto što se ne može zatim regulirati. Evo, ja sam se malo, ja sam malo oduljio, vidim da predsjednik već, e, da predsjednik već na to upozorava i želim vam još jednom zahvaliti na vašim riječima i na vašoj prezentaciji. Hvala. Hvala ti lijepa Matija. Sada u ime kluba zastupnika recijat, gospođa Girling. Hvala vam gospodine predsjedavatelju, hvala vam pomeniče. Moje se pitanje nastavlja na ovo pitanje obnovljivih izvora energije, to je upravo ono što sam vas htjela priupitati. Prije svega, kada sad u jednom kraljevstvu, odakle dolazim, gdje imamo veliki potencijal za obnovljive izvore energija iz plima. A prva instalacija koja je postavljena u zaljevu Svonsby, trebala bi biti povezana tek 2018. godine na nacionalnu mrežu e, Ujednog kraljevstva. To je jedan primjer koji bi se zatim mogao proširiti na druge dijelove zasigurno oko jednog kraljevstva, oko njihovog očeća, ali i drugdje. Potencijal je iznimno visok, a ovaj projekt je doživio vrlo malo financijskih e, sredstava ili sredstava saveznih uz podršku od strane Europske unije. Ono što želim naglasiti je da to nije resurs samo za Ujedinjenu kraljevstvo, to je resurs za cijelu Europu, no slučajno je tako da Eh, Engleska ima najveću razliku plime i osoke i upravo taj zaljev oko Sonsbija ima jednu od najvećih razlika između plime i osoke u cijelom svijetu. To je dakle veliki potencijal, radi se o ogromnom resursu, eh, velik potencijal za europsku industriju, a ovaj specifični projekt će se u iznosu 65% izgrađivati u Europi. Ne možemo neke stvari eh, konsolidati u Europi, ali dosta možemo i stoga znamo za neke mogućnosti, naravno postoje i nove, mnoge nove mogućnosti, a mene zanima što vi mislite poduzeti kako bi se takvi projekti podržali, prije svega kako bismo se osigurali da se industrija konstrukcija industrija izgradnje takvih dijelova zadrži u Europi. Hvala. Hvala lijepa. Sada ime kluba, kluba Alde, gospodin Ferija. Hvala vam, gospodine predsjedavatelju. Da, Europska unija teže energetske unije, to nije novost, već dosta, dosta dugo imamo strateške planove s kojima bismo htjeli postići da europsko gospodarstvo, a i europski građani imaju jednaka prava, da za sve vrede jednaka pravila. Prijedlozi Europske komisije su s tim u vezi vrlo važne, ali na nacionalnoj razini se uvijek pokušavaju pogurati nacionalni interesi. Oni su bili važniji nego interes cijele Europske unije do sada. Na tržištu uh, cijene nafte trenutno imamo bilo posebne okolnosti, kao što svi znamo, a vi ste sada, gospodine Bruniće, rekli da uh, bismo trebali sada pokrenuti novu energetsku uniju. No kako vi procjenjujete napredak kada se radi o prekograničnom umrežavanju e, projekata koji su važni za Europsku uniju. Kontrolira li komisija nadzor, prije svega kad se radi o, na primjer, o izoliranim područjima, e, na Iberskom poluotoku ili na području Baltičkih zemalja? Kako izgleda situacija s tim regijama? Hoće li oni dobiti prednost pri strateškim ulaganjima? Zatim plin iz to je jedan daljnji važni faktor. No, jasno je da pritom moramo imati na umu i pitanje vezano uz zaštitu okoliša. Imamo 18.000 smetnih slučajeva po godini kada se koriste određene tehnike vezane uz plin i Škiljevca. Jeste li uzeli tu brojku u obzir pri izradi vaših prijedloga? Kako se mogu spriječiti takve negativne posljedice? Hvala. Hvala vam. Gospodine potpredsjedniče, usudim se reći da neki kolegi nisu mogli doći nama, iako smo mi uputili nekoliko pozornica i dakle vrlo nam je drago da ste vi jedan od prvih koji ste imali dovoljno hrabrosti doći u naš odbor i s nama raspraviti i nadam se da će se tako nastaviti i u idućih četiri godine. Da ćete vi biti u tom smislu uzor. Vi ste danas spomenuli da kada se radi o energetskoj uniji, Europskoj uniji, da se tu radi prije svega o problemu veznih uz visoku cijenu energenata. E, visok postotak kućanstava ima poteškoća s plaćanjem računa. Što mislite poduzeti s tim u vezi? Pripremate li s tim u vezi već neke konkretne mjere? To bi moglo biti zanimljivo i za nadolazeće rasprave kada će dokument jednom biti usvojen. A na odboru ITRE ste to isto tako spomenuli. Ono što meni nedostaje jedna druga stvar. Govorili ste o gospodarstvu i o trošenju energije. Kako mislite spriječiti da se energija troši? Što se tiče razvoja e, mreža za provoz energije u nekim državama članicama će doći do napreka veznih uz obnovljive izvore energije, ali veliki problem koji će se pojaviti je potreba za izgradnjom velikih prekograničnih mreža kako ne bismo imali više e, onih blackouta kako, do kojih je na primjer došlo u Republici Češkoj zato što kroz Republiku Češku prolaze određene mreže s kojima energija stiže iz Njemačke. Mi možemo imati najbolju energetsku uniju na svijetu, ali ipak doći će do izostanka struje u nekim državama članicama zato što nemamo dostatne mreže. Hvala vam i sada Bas Ekaut u ime zelenih. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavatelju, hvala vam gospodine Ševčević što ste došli k nama i što ste došli poslušati eh, mišljenje parlamenta veznih uz Energetsku uniju, mi to veoma cijenimo. Ono što bi sada ja očekivao u raspravi je da zapravo, evo tu sam, da znam da je dvorana velika, da se dogovorimo oko njih pet stupova. Mislim da to zapravo neće biti problematično, vi ste izložili tih pet stupova i da, svatko može vidjeti da je to logičan izbor. Ali naravno ja očekujem do kraja veljače kada će komisija ponovno stići s nama da će staviti neke konkretne prijedloze na stol. Inače će razgovori o energetskoj uniji izgledati kao razgovori o svjetskom miru. Tko, tko se tome može protiviti? Mislim da doista moramo izneti nešto konkretno na stol i očekivao bih to od komisije, prije svega od komisije koja sada kaže da je više politički orijentirana i ako kažete da je ovo jedan od vaših prioriteta, onda morate izraditi i neke političke prijedloge. Imam tri pitanja s tim u vezi. Kao prvo, energetska unija bi trebala nositi ime energetska i klimatska unija. To je zapravo ono ključno. Kako možemo povezati promjene, klimatske promjene i energetsku sigurnost. Ja očekujem od komisije da će povezati to dvoje, to je nešto što ide ruku pod ruku i da će stoga Europska komisija biti spremna držati se onog zadanog obvezujućeg cilja veznih uz energetsku, energetsku sigurnost. Ponavljam, obvezujući cilj. Rekli ste isto tako da želimo biti prvi po pitanju obnovih izvora energije, ali kako to mislite postići ako imamo pet postotno 5% cilj veznih obnovljivih energija do 2020. i zatim se smanjimo na je, zatim imamo još jedan dodatan posto i želimo se ukupno postići 27%. To je jedan veliki problem. Uvijek svaka država članica to naglašava kao problem, ali ipak po ugovoru svaka država određuje vlastiti energetski miks. To god se države članice mogu pozivati na taj članak u ugovorima, razgovori o energetskoj uniji su, su samo puke riječi. I stoga kako mi to riješiti? Hoćemo li se odreći tog članka da se neće svaka država članica moći sama postaviti, samo odlučiti veznih uz energetski miks, jer do tada će energetska unija biti e, vrlo isprazna. Hvala. Zadnja je najmanje važniji u ime FDD-a, gospodin Petićini, izvolite. Hvala vam, gospodine predsjedniče, ovdje sam. Hvala vam, gospodine Prveniče. Podsjećam vas da nedavne znanstvene studije ukazuju na to da su emisije plina iz trenutnih posljednih e, goriva ne spojevi sa ovim ciljevima koji smo si postavili da ćemo ostvariti zagrijavanje zemlje od samo 2%. Isto tako, jedna trećina rezerve nafte i 80% rezerve ugljikovodika će ostati neiskorišteni, dakle ispod zemlje i to za do od 2010. do 2050. godine. To je ono što trebamo napraviti ako želimo postići ove ciljeve. Ali, postoji jedna rečenica koja me uzemirila u jednom nedavnom dokumentu gdje se kaže da moramo podijeliti naše resurse kako bi integrirali našu infrastrukturu, dakle kako bismo ujedinili naš potencijal pregovaranja naspram trećih zemalja. Ja sam također član eh, jednog zaslanstva i to za odnose sa zemljama ACP-a. Mi smo izglasali jednu rezoluciju s tim u vezi na plenarnoj sjednici gdje se inzistira da, na primjer, mineralni resursi i pristup mineralnih resursa da, da želimo spriječiti da se iskorištavaju ti resursi iz Afrike, ali to znači da zapravo želimo spriječiti onečišćenje u Europi, ali da ne mislimo spriječiti onečišćenje u drugim dijelovima svijeta i da smo stoga veliki licemjeri. Hvala, sada predajem riječ potpredsjedniku Ševčeviću na, kako bi odgovorio na pitanje postavljeno u prvom krugu. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče. Možda ovo prvo pitanje gospodina Lisea. ono je bilo jako usredotočeno na pitanje upravljanja i stoga ću malo dulje govoriti o tome znam da je to od velike važnosti eh, većini članova u ovom odboru. Prvo što moramo reći jest da nam je potreban robustan sustav upravljanja kako bi energetska unija postala stvarnost i kako bi ostvarili naše obveze koje smo se zadali za 2030. godinu. Što mora pokrivati taj e, robustan sustav upravljanja? Kao prvo, mislim da se moramo probinuti da nam taj sustav omogući da su naše politike dosljednije, da možemo razbiti te strukture, ustaljene strukture između različitih područja politike jer moramo povisiti predvidljivost, a to je jedan od glavnih preduvjeta za velike ulagače, kako bi oni ulagali. Ako govorite sa ulagačima i sa poslovnim ljudima, znam da to činite, onda ste sigurno čuli da je jedan od glavnih e, preduvjeta za više ulaganja na području obnovljive izvora energije zapravo regulatorna predvidljivost, regulatorna stabilnost. Ako se mogu osigurati E, te politike na dulji način, onda, na dulje, na razdoblje, onda ćemo vidjeti porast u ulaganjima. Želimo ulagati u progresivne tehnologije budućnosti, ali treba nam regulatorna stabilnost. To nam oni kažu i mislim da tome moramo privoditi naš sustav upravljanja. Zatim kao drugo, naravno, moramo izraditi sustav upravljanja koji bi nam e, dopustio da stimuliramo, potaknemo regionalna regionalne oblike suradnje. Imali smo više primjera s tim u vezi u ovom prvom krugu postavljanja pitanja, kada dakle iznenadimo susjede, kada ih stavimo tik eh, pred gotov čin i to dakle otežava situaciju. Europski parlament i druge institucije se moraju pobrinuti da ostvarimo one ciljeve koje je vijeće zadalo u e, listopadu, dakle 40% kada govorimo o smanjenju plinova, 27% što se tiče udjela obnovih izvora energija i isto tako 27% e, energetskoj učinkovitosti to su dakle indikativni ciljevi koji su usvojeni, a isto tako ne bismo trebali zaboraviti na četvrti vrlo važan cilj e, gdje se radi o interkonekcijama, da imamo 50% interkonekcija u Europi do 2030. godine. Naravno kako bismo postigli te ciljeve potrebno nam je, potrebno nam je zakonodavstvo. To znači da moramo reformirati ETS, da moramo izneti zakonodavne prijedloge koji će održavati i ove zahtjeve i kada se radi o sektorima izvan ETS-a. Isto tako, e, kada govorimo o direktivi o energetskoj učinkovitosti ili direktivi o energetskoj učinkovitosti zgrada i tako dalje, njih moramo nastaviti provoditi kako bismo imali potpun ambiciozni zakonodavni program i to je dio paketa u energetskoj uniji, jer ono što možemo predstaviti krajem veljače je jedan dokument vezano za EU uniju gdje bismo jasno htjeli izložiti kako mislimo stvariti tu transformaciju. Zatim isto tako to mislimo popraviti sa vrlo jasnim eh, putokazima, planovima puta, sa popisom akcija pomoću kojih možemo izgraditi u energetsku uniju. Istodobno želimo imati jedan jasan dokument oko toga kako možemo poboljšati infrastrukturu. S tim u vezi je postavljeno nekoliko pitanja kako možemo imati e, prioritete, revidirati naše prioritete kada se radi o projektima infrastrukture, kako bi oni doista mogli doprinijeti europskoj razini, a ne samo regionalnoj ili nacionalnoj razini. Zatim želimo povezati taj paket u EU sa putom do Pariza. Dakle, to je vezano uz sve one diplomatske događaje koje mi se mogli izgledati u idućih nekoliko mjeseci kako bismo postigli ambiciozan globalni sporazum u prosincu u, pa-, Parizu. Isto tako, cijeli taj paket e, vezan je naravno i uz e, ovih ovaj postotak o interkonekcijama. Sve to vam mislimo predstaviti u veljači i jasno je vidljivo da je pritom ključna uloga Europskog parlamenta kada se radi o svim ovim zakonodavnim dokumentima da će Europski parlament biti uključen u cijeli taj postupak i da ćemo usko surađivati s vama. Još jedno pitanje koje pokušavamo trenutno promijeniti radi se o tome kako možemo poboljšati izvještavanje o izgradnji energetske unije, Slažem se svima onima koji su rekli da bi energetska unija trebala ići ruku pod ruku s našim klimatskim politikama. Želimo dakle imati jedan jedinstven sustav izvještavanja, jedan ciklus u kojem bismo uzeli obzir sve te aspekte i to iz onog kuta koji bi nam omogućio da imamo doista sveobuhvatne rasprave sa državama članicama na bilateralnoj razini, ali isto tako i s vama i sa vijećem kako bismo mogli nagledati kako napredujemo kao Unija. Taj sustav izvještavanja želimo izraditi na, taj, na sljedeći način da bude fleksibilan, da bude ujedinjen i da nam dopusti da iznesemo vrlo konkretne ideje gdje možemo postići više kako možemo potaknuti države članice da učine više ili kako ih možemo kritizirati, kako možemo im reći da ne čine dovoljno. To je dakle jedna osnovna ideja koja će naravno biti mnogo preciznija jednom kada usvojimo cijeli paket o Energetskoj uniji e, i sustav upravljanja i mogu vas uvjeriti da, da kako smatram da Europski parlament u tom procesu treba biti partner. Vezano uz komentar gospodina Grotea o otpadu želim reći sljedeće. Vi ćete u našem popisu prioriteta vezanom uz energetsku uniju naći i pitanje otpada. Željeli bismo osmisliti novi prijedlog koji će biti ambiciozniji, koji će se ovog puta baviti proizvodom kroz cijeli ciklus, ne samo nakon korištenja i kada postaje otpad. Bavit ćemo se cjelokupnim ciklusom kada nešto postaje sirovina, proizvod, prevozi se ili e, se reciklira. Na taj način ćemo vidjeti i na koji način bolje iskoristiti reciklirani materijal i uvesti ga u EU gospodarstvo. Na taj način ćemo smanjiti potrebu za prijevozom primjerice. Na taj način ćemo također i ostvariti uštedu energije kada sam prošao kroz statističke podatke o e, tome koliko energije štedimo kada recikliramo aluminij, bio sam zabezeknut. Zbog toga što možemo mnogo toga učiniti tako da ne krenemo od toga da aluminij vadimo, obrađujemo i tako dalje. I upravo tu se vraćamo na pitanje cirkularne ekonomije, odnosno kružnog gospodarstva u koji je uključen, e, uključen i gospodarenje otpadom u budućnosti. Gospodin je također spomenuo i problem sa strujom, odnosno električnom energijom s kojom se suočava Njemačka. To je problem koji postoji u cijeloj Europi. Mi smo sada u situaciji da nam je tržište električne energije toliko rastjepkano da nam u stvari treba nova zamisao o tome kako će to tržište izgledati. Mi ćemo upravo to predložiti. Osmislit ćemo novo tržište električnom energijom koje će počivati na načelu obnovljivih izvora energije, koje će počivati na ideji bolje suradnje na europskoj i regionalnoj razini, jer samo tako ćemo na europskom eh, eh, tržištu električne energije moći ostvariti bolje ciljeve ciljeve koje smo si zacrtali. Postavljeno pitanje je e, i e, o tome kako iskoristiti energiju plime na najbolji način. Mi imamo petu dimenziju cijelog paketa koja se tiče istraživanja i razvoja. Mislim da to treba dalje razraditi i mislim da je to nešto na čemu će znanstvena zajednica i zajednica ljudi koji to pitanje istražuju i razvijaju raditi. Mi bismo željeli jednako tako naći modele sufinanciranja takvih projekata, a e, u tu svrhu ćemo se konzultirati i sa Junkerovim planom za ulaganja. Investicije iz Junkerovog fonda bi trebale biti raspodijeljene po različitim područjima. Čini mi se da će 27% biti posvećeno energetskoj infrastrukturi, a 27% transportnoj, odnosno prometnoj infrastrukturi. Nama se postavlja pitanje kako izdvojiti sredstva za projekte koji najviše obećavaju, najvažniji su za budućnost i predstavljaju vrlo dobar poslovni plan pred nas. Jednako tako postavljeno je pitanje na koji način ćemo bolje upravljati mrežom TEN. Iskreno govoreći, možu vam reći da imamo nekoliko programa projekata u nastajanju. I to u okviru strukturnih fondova, u um, sklopu Connecting Europe programa, a isto tako postoje projekti koji su projekti od zajedničkog interesa, takozvani PCI, a vezani su uz novu strategiju energetike. Prema tome, predložit ćemo projekte koje želimo financirati putem Junkerovog plana ulaganja. A da bismo to učinili, moramo na bolji način upravljati svime kako bismo postavili prioritete, izmijenili prioritete, i promicali one projekte koji u stvari donose najveću dodanu vrijednost na europskoj razini. Treba nam zato i program nadzora. Program nadzora kojim ćemo moći neke države članice upozoriti i reći gledajte ništa nisto, ništa postigli. Zašto mi u stvari ulažemo resurse, vrijeme, novac u projekte koji nikamo ne idu i ne napreduju. Isto tako moramo nadzirati e, trošenje strukturnih fondova, što je utrošeno, a što je izgubljeno. I na taj način ćemo pokrenuti proces umrežavanja i proces odabira projekata koji će nam pomoći. Postavljeno je pitanje vezano uz više cijene energenata. Mislim da je to vezano uz redizajn tržišta električne energije. Baš kao što ćemo se tome posvetiti, trebamo isto tako se posvetiti i cijenama, u malo prodaji. Ako to razmotrimo, vidjet ćemo da su na europskoj razini cijene slične američkim, ali mi onda imamo trošarine, poreze, prireze i tako dalje i završimo sa gotovo dvostruko ili trostruko višim cijenama i onda nismo konkurentni u usporedbi sa svojim partnerima s druge strane oceana. Prema tome moramo iskreno razgovarati i razmotriti što možemo poboljšati, kako bolje strukturirati cijene i na koji način bolje iskoristiti koristiti nove državne smjernice kojima obnovljive izvore energije trebamo koristiti u praksi. Trebamo isto tako osigurati da te cijene budu pristupačnije korisnicima, a isto tako i poduzećima širom Europe. Što se tiče bacanja energije, Mislim da bismo trebali nastaviti sa e, svojim nastojanjima na području ekodizajna i označivanja ekoloških proizvoda. Međutim, ova cijela tema je podložna kritikama u medijama, iako znamo koliko su te teme jako važne bile u prošlosti. Što se tiče svih naših nastojanja vezanih uz energetiku. Mi smo 50% toga postigli upravo zahvaljujući propisima. A sada imamo i e, direktive koje nam omogućuju da ćemo uštediti onoliko energije koliko Italija potroši u godinu dana. Međutim, direktivu e, i e, ekodizajn i označivanje moramo osuvremeniti. Na tome inzistiraju i krajnji potrošači i poduzeća. Žele biti informirati, žele imati kontrolu nad kvalitetnim proizvodima, žele kvalitetne proizvode i žele smanjiti razinu emisija CO2. Što se tiče energetske učinkovitosti zgrada. Mi zajednički sa Europskom investicijskom bankom želimo osmisliti jedan jedinstveni E, instrument koji će lokalnim vlastima omogućiti da budu hrabri, da se odvaže i da se odluče za puno veće, sveobuhvatnije projekte kojima mogu poboljšati učinkovitost zgrada. Na taj način će se ostvariti ušteda i za krajnjeg potrošača, vlasnika zgrade, ali isto tako i za ulagača u radove. Sve će to na kraju ostvariti golemu uštedu energije. Mislim da sam djelomično odgovorio i na pitanje vezano uz novi oblik naracije i novi akcijski plan. Trebamo se pitati na koji način trebamo ostvariti klimatsku i energetsku uniju, na koji način revidirati stare propise, izraditi nove propise i na temelju kojih dokumenata osmisliti svoje stajalište kojim ćemo krenuti u Paris na konferenciju o klimi kako bismo sve to postigli, moramo raditi na onome što smo se složili, oko čega postoji konsenzus država članica i čime se bave zaključci vijeća. Na temelju toga možemo pripremati i svoja stajališta za e, paket u veljači. Zadnje pitanje mi je postavio kolega Pedicini, a pitanje se ticalo cijene ugljika. Da, to trebamo riješiti. Ja se s time slažem. U ovom trenutku ETS ne funkcionira. Mislim da prvo trebamo eh, poraditi na mehanizmu stabiliziranja tržišta o tome sam razgovarao i u odboru i u pododborima i sa zastupnicima. Sada ćemo krenuti sa fazom trijaloga i mislim da smo za to spremni. U trenutku kada E, to riješimo, vrlo ćemo brzo imati i prijedloge za reformu sustava trgovanja emisijama. To je nešto što partneri od nas očekuju tijekom pregovora, a to očekuje i konferencija u Parizu i poduzeća. Ako pošaljemo pravi signal u smislu cijene ugljika i ukoliko tržište počne bolje funkcionirati, mnogi problemi o kojima danas govorimo će nestati jer će stvari ponovno profunkcionirati. Hvala. Hvala vama na prvoj skupini odgovora. A sada krećemo sa drugim krugom pitanja. Molim sve kolege i kolegice da se drže E, minute i pol koju imaju na raspolaganju. Izvolite. Gospođa Grostet, hvala vam lijepo gospodine Pesir. Gospodine Bobiniće, malo prije kada ste govorili o jedinstvenom tržištu energije, rekli ste da želite razviti proces vezan uz pametne gradove. Doista to je bitno, bitno je da E, gradovi mogu izraditi nove učinkovite usluge, bilo da se radi o mobilnosti, o transportu, o gospodaranju otpada, o energetskoj učinkovitosti, na primjer u okviru e, svjetlosnih instalacija u gradu, zatim e, pametne zgrade, kako bi se popravila se ukupna slika veznih uz upravljanje energijom. No ipak, to je vrlo dobra ideja, ali ona ne bi trebala ostati samo ideja. Vi vrlo dobro znate da kako bismo to konkretizirali potrebujemo financiranja. Što vi dakle mislite učiniti na europskoj razini, gospodin kako biste popratili izgradnju tih novih inteligentnih struktura, jer znate da su jedinice e, samouprave u velikim poteškoćama kada se radi o njihovim proračunima i da stoga računaju na našu podršku. Što mislite učiniti vezano uz pametne gradove? Puno vam hvala. Gospodin Paolucci. Gospodine povjereniče, vezano uz stvaranje energetske unije, trebali bismo izbjeći teoretske rasprave. A ako to želimo učiniti, moramo ukloniti zapreke koje na internom tržištu postoje na različitim razinama. Ja bih u ovom trenutku vašu pozornost htio skrenuti na trenutne probleme u sustavu trgovanja emisijama. Trebali bismo svi imati u vidu i klimatske promjene. Što se tiče otjecanja ugljika i ostalih pitanja vezanih u sustav ETS-a, to je nešto što predstavlja veliku zapreku mnogobrojnim poduzećima i nemoguće je izbjeći povišene troškove. Moramo zbog toga razmišljati o djelotvornijem pristupu i sinergijskom učinku. Ako želimo izbjeći probleme sa konkurencijom i želimo osigurati djelotvorno funkcioniranje unutarnjeg tržišta, moramo imati diversificirani sustav, sustav koji se temelji na našim zajedničkim nastojanjima na EU razini, a ne na nacionalnoj razini. Moramo jednako tako uzeti u obzir i financijske aspekte. Osim toga, moramo uzeti u obzir učinke na razini e, država članica. Europski parlament je prošle godine uputio cijeli niz vrlo važnih prijedloga na temelju kojih su se trebali udariti temelji kako bismo zajedničkim snagama stvorili unutarnje energetsko tržište. Što će komisija to napraviti? Tu napraviti. Hvala. Ja bih postavila pitanje u ime gospodina Dankana, koji inače sudjeluje u odboru i bavi se pitanjima klime i energetike. Kao što svi znate, Sjeverno more je iznimno važno i projekt vezan uz to će osigurati opskrbu energijom mnogobrojnim zemljama. Na taj način će Ujedinjeno kraljevstvo primjerice moći više energije izvoziti nego uvoziti. Možete li nam sada reći da imate sustav koji će to omogućiti i da li ćete moći do kraja rujna postići značajan napredak napredak i e, krenuti sa ostvarivanjem ciljeva što je prije moguće. Hvala. Puno hvala vama. A sada gospođa Meisner. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče. Gospodine potpredsjedniče i od mene Hvala lijepa na vašem izlaganju, na izlaganju vašeg programa. Ja imam dva konkretna pitanja. Prvo pitanje vezano je uz energetsku uniju i energetsku infrastrukturu. To je gospodin Oettinger prije vas rekao, bitno je izgraditi energetsku infrastrukturu na području Europe gdje se dakle može na optimalan način spojiti sunce sa juga, vjetra sa sjevera. Zatim, kada se konkretno predlaže jedna ruta s time, postoji li tu neki otpor? Jasno je da neki građani ne žele takve trase imati u svojoj neposrednoj blizini. Imate li možda neke kontakte s državama članicama kako bismo se usuglasili oko toga gdje bi bio optimalan protok takve trase, jer moramo imati negdje E, ovakve trase. Drugo pitanje vezano je uz e, drvni materijal, uz šume. Šume povezuju ugljični dioksid, to je obnovljiv izvor energije i e, s tim u vezi imamo isto tako i mnogo bolju energetsku bilancu, treba manje energije za proizvodnju ovakve, ovakve energije. Na primjer, Pokazano su tako da su kuće izgrađene od drva vrlo dobre, ne samo što se tiče samog stanovanja, već i što se tiče energetske učinkovitosti takvih zgrada. Što misle o tome, kasnije ćemo naravno o tome raspraviti, ali meni bi zanimalo kako vi to procjenjujete u cjelokupnoj energetskoj bilanci koju nam želimo popraviti. Thank you very much, uh, Mr. Puno vam hvala, gospodin Juaristi. Hvala. Hvala gospodine Ševčević. Ne znam hoćemo li ovaj paket moći učiniti održivim kada se radi o konkretnom novcu i konkretnim planovima. Vi govorite o obnovljivim izvorima energije, govorite o različitim ambicioznim planovima, ali sve njih trebamo platiti i ja vaše planove podržavam. Međutim, kada čitam novine i čitam vijesti, o recimo o frakingu, onda e, sve ne izgleda tako bajno. Recimo, kako bismo mogli e, ostvariti neke rezultate na tome području trebaju nam e, najnovi rezultati visoke tehnologije, a za to nam treba suradnja velikih kompanija. Što vi mislite o tome? Rekli ste da se trebamo osloniti na lokalne vlasti, na građane, ali na tako nešto mi u stvari ne nailazimo u svojim zemljama, barem ne ja u svojoj zemlji. Ne znam što će biti sa procjenama učinka vezanima uz okoliš i kompanije koje se bave frekingom. Cijela ova tema je nešto što otvara pitanje tehnika i tehnologija koje se koriste na tom području i zanima me vaše mišljenje o tome. Hvala. A sada gospodin Turmes. Hvala povjereniče. Mislim da energetska unija jest cilj koji možemo uspješno postići ako ćemo se baviti vidljivim projektima. Recimo, spomenuli smo već e, mrežu na Sjevernom moru. Imamo i fond od 15 milijardi za energetsku učinkovitost. Vi ste spomenuli i pametne gradove, gradove koji su dostupni svojim građanima. Eto, to je važan aspekt. Energetsku politiku moramo učiniti prepoznatljivom i vidljivom putem vidljivih velikih projekata. Sljedeća stvar koju želim reći je konvergencija energetskih politika različitih država članica kao važan cilj. Imamo tri postojeće direktive koje organiziraju našu konvergenciju. Dakle, imamo i Europsku uniju i zemlje Magreba, imamo i različite sustave potpore, ali opet imamo i neka nastojanja koja uopće nisu znanstveno potkrepljenja, tako da miješamo kruške i jabuke. O tome je bilo riječi u Davosu. Budite svjesni i ovoga. Obnovljivi izvori energije su u stvari velika priča, važna priča i moramo nastaviti sa propisima. Dakle, na temelju novih propisa sa novim energetski učinkovitim kućama i zgradama ćemo moći krenuti dalje. Ali ono što je pravi izazov u Europi je e, energetska obnova starih zgrada. Mi imamo mnogobrojne stare zgrade koje sada moramo renovirati i to sukladno direktivi o energetskoj učinkovitosti. A sjetimo se što stoji u članku 7 i što stoji u direktivi o jednakom dizajnu, Equal Design Directive. Možete li mi sada reći u svoje ime i ime komisije nešto vezano uz propise? Propisi su jedini način na koji vi, a i ovaj parlament, mogu djelovati. Inače, nećemo moći kao parlament učiniti ništa. Imaćemo vezane ruke. Mene zanima da li vi e, podupirete soft touch, soft politiku koju zagovara Britanija ili ne. Hvala. A sad gospodin Mauronis. Hvala vam. Energetska unija jamstva energetske neovisnosti, dospite važnosti u smislu vrlo nepredvidljivih eh, monopola što se tiče opskrbe energentima, primjerice strane Rusije. Također nema sumnje da je obnovljiva energija jedan od glavnih elemenata kojim ćemo se pobrinuti za ekološku sigurnost. No moje pitanje je sljedeće, kako ćete potaknuti zeleni rast i kako ćete se pobrinuti da dođe do dugoročnog razvoja u smislu obnovljivih energenata? Kakvu legislativu predviđate kako bi se smanjio utjecaj struje, te kako bi se potaknulo korištenje lokalnih izvora energije. Hvala vam, zastupnik Balcu. a bizottságban nem kérdezték a Gospodine potpredsjedniče komisije, postavljeno vam je, još vam nije zapravo postavljeno pitanje vezano za vaš posjet u Moskvu sreli ste se tamo sa direktorom Gazproma. Svi znamo da ruski plin jednočno gledano nije moguće zamijeniti u našem planu veznih u sigurnost opskrbe. Sigurnost opskrbe energijom znači da će mnoge države članice morati postići diversifikacijom energije, a mene zapravo zanima kakva je trenutno situacija sa južnim tokom. Znamo da, na, da naša pravila veznih uz e, natječaje trenutno sprečavaju nastavak projekta Južnog toka. Kako vi gledate na to da da postoji jedan plan vezan uz opskrbu energijom u Njemačku gdje bi 51% plima, plina pristiglo iz Gazproma. To je jednako problematično kao južni tok. Zatim, eh, smatrate li realističnim da se plinovod izgradi kroz Tursku i da zatim dovod plina dolazi iz Turske u Europu? Što Europa treba napraviti? very much, uh, chairman. Uh, chairman. Zahvaljujem, ovdje sam podpredsjedniče. E, ću na nizozemskom. Dakle, zahvaljujem prije svega na vašem dolasku. Mnogo smo do sada govorili o dekarbonizaciji i održivim ciljevima, također ste spominjali cijenu korištenja ljena uličnog otisaka i odgovarajućom ravnotežom što se tiče vaše ambiciozne reforme, no mene zanima je pitanje onih neizravnih troškova vaše reforme. Jer moguće je da će se cijene energenata povećati i kako ćemo se dakle nositi s tim neizravnim troškovima ETS-a, iz sustava ETS-a i koji proizlaze iz reforme sustava. Na nacionalnoj razini može doći do kompenzacije, mnogi kolege govore da moramo imati ravnotežen europski sustav kako bi se izbjeglo narušavanje konkurencije i mogućnosti sviju. Što mislite o tome? I potpredsjednik Pavel Poc ima riječ sada. Zahvaljujem na riječi. Dobrodošli potpredsjedniče. Istina je da za stvarnu energetsku uniju moramo imati transeuropske energetske mreže. To je preduvjet, temelj za sve drugo, možemo razgovarati o čemu želimo, no ukoliko nemamo ovakvu mrežu, nećemo moći ništa učiniti. No za takvu mrežu potreban nam je zajednički pristup država, država članica. Do sada e, pristup zajednički pristup država članica otprilike završava na granicama te države. Imamo Španjolsku, Francusku, Baltičke države, otoke, dakle izolirane e, zemlje u teškim situacijama i možda nam je potrebno nešto vrlo novo i svježe kako bismo vjerili države članice o nužnosti e, zajedničkog pristupa ili s druge strane snažan pritisak. Tako da je moje pitanje političko, ima li komisija nešto svježe i novo za uvjeriti države članice kako bi podržale ovu zamisao i da li će, ili će nova komisija moći snažni pritisak izvršiti. Ne znam ja zbog toga što se povlače neke zakonodavni paketi iz radnog programa, vjerojatno zbog pritiska država članica, ali ovo je eto jedno jednostavno, no politički nužno pitanje. Zahvaljujem, zastupnica Višnjevska. Gospodine predsjedniče, gospodine Prveniče, htjela bi se još jednom vratiti na nešto što sam vam postavila kao pitanje kada ste bili s nama na saslušanju, ali niste mi odgovorili. Radi se o ulozi ugljena u budućnosti Europske unije i to dugoročno gledano. Dakle, kao prvo do 2030. godine, ali i nakon toga, dakle, do 2050. Smatrate li da one države koje koriste ugljen, poput Poljske, da li će one moći imati potrebnu fleksibilnost kako bi mogle prilagoditi svoj energetski miks, kako bi mogle provesti diversifikaciju bez ogromnih E, socijalnih posljedica ili će se to uvesti na vrlo radikalan način bez obzira na troškova, a ti troškovi su već i dan danas iznimno visoki. One regije koje još uvijek imaju velike rezerve ugljena teško provode dekarbonizaciju. To će biti dosta teško za poljsko gospodarstvo energetska sigurnost Poljske je ovdje dovedena u pitanje. A kada pogledamo ono što se događa u Ukrajini, onda znamo da je to sada još i rizičnije. Isto tako, želim nešto pripitati vezano uz analize na područjima energije. Vi ste rekli da će čiste čisti izvor energije biti jedan od stupova energetske unije. Može li ih se podržavati na nediskriminirajući način. To znači, na primjer, da bi se onda mogle, mogle, mogle sačuvati određena radna mjesta na području eksploatacije ugljena. Hoće li se u budućnosti možda promijeniti uloga Europske unije? Hvala, gospodin Lučo Melo. Muito obrigado, prezident. Presidente. Queria também começar por agradecer ao senhor Comissário Zahvaljujem povjereniku što nam se pridružio danas i pružio sve ove informacije. Povjereničem, na prošlom sastanku vijeća govorilo se o energetskoj uniji, međusobnoj povezanosti i to povećanje ima od 15% do 2030. To su ciljevi koje je vijeće podstavilo i moje pitanje što konkretno planirate učiniti kako biste postigli te ciljeve. I želio bih konkretan odgovor zbog toga što ovdje govorimo o Iberijskom poluotoku e, gdje imamo 7 od 12 terminala za ukapljeni plin i imaju mogućnost prihvata 50% uvoza iz Ružije i Rusije. A 1,6% e, usporedbi sa 10% je razina povezanosti između Iberijskog polotoka i primjerice Francuske. Dakle, neke države članice između 80 i 100% e, potrošnje e, ima visi o Rusiji, o uvozima iz Rusije. Dakle, u ovom trenutku to baš nije najmudrija ideja, a međusobna povezanost na Iberijskom poluotoku također bi mogla povećati veću neovisnost e, u odnosu na Rusiju. Što možete učiniti za postizanje tih ciljeva? Hvala vam, gospodin Lajnen. Hvala vam. Podpredsjedniče, Energetska unija zvuči kao misija nemoguća na neki način. Dakle, 28 različitih politika, različitih interesa, doista želim vam svu sreću s time. Vremenski okvir također je otvoren, tako da trebamo imati na umu promjene na tržištu energenata, a moje pitanje je sljedeće, kako ćemo izbjeći e, sustav izolacije. Gradimo nove elektrane na ugljen. Da li je to dobra zamisla uzvrši u obzir 2030. Dakle, hoćemo li moći izbjeći probleme vezane uz to? Ovo ima veze i sa velikim projektima, cjevovodima. Što se toga tiče, znate li što nam je doista potrebno, a što je možda suvišno? I ovo je pitanje već postavljeno ali kada govorimo o decentralizaciji u gradovima, osobito je važno da surađujete sa svim postojećim razinama. To je vrlo važno zbog toga što druge razine upravljanja također imaju veliki potencijal za provođenje novih energetskih politika. Povjereniku što je došao s nama razmijeniti stajališta. Mi znamo da je <clears throat> energija sa istoka vrlo skupa, i bilo u komercijalnom smislu, bilo u političkom smislu a mi moramo kao unija biti sposobni i spremni preći na nove izvore diversificirane i e, vidjeti što u tom smislu možemo napraviti kao što ste i rekli na vašim kartama koje smo danas ovdje pogledali nije bilo republike hrvatske premda ste govorili o dvadeset osam različitih e, zakonskih okvira pa bi bilo dobro da uključimo i najnoviju članicu e, hrvatsku iz koje ja dolazim Međutim, prema osnivačkom ugovoru države članice se mogu pozivati na članak koji kaže da svaka država članica može imati vlastiti energetski miks i ja vidim tu zapreku za implementaciju obnovljivih izvora. Postoje čak određene zemlje u kojima imate kvote za obnovljive izvore energije i tu je glavna zapreka za razvoj e, zelene ekonomije. Vi ste više puta danas spominjali energetske mreže, ali ste spominjali regulatornu stabilnost. Mene interesira konkretno kako mislite tu regulatornu stabilnost stabilizirati ili implementirati jer e, bez te regulatorne stabilnosti neće biti moguća ni vidljiva niti opipljiva naša europska energetska zajednička politika odnosno naša energetska unija. Dakle, kako regulatornu stabilnost postići u suradnji naravno s vijećem i s parlamentom, kako je implementirati usprkos ovom članku našeg osnivačkog ugovora koji kaže da zemlje članice mogu imati e, svoj vlastiti energetski miks. To e, možda bi trebalo malo bolje objasniti. Hvala lijepo. Zahvaljam. Zastupnica Kadenbach. Poštovani potpredsjedniče Šefković, spomenuli ste da bi energetska unija trebala imati pet dimenzija koje je potrebno osnažiti i strateški okvir uključuje cijeli niz ključnih mjera koje je potrebno osvojiti. No niste spomenuli da li u te dimenzije spada i nuklearna energija. U Austriji odbili smo korištenje nuklearne energije, to jednostavno nije sastavni dio naše e, smjese energenata i potičemo druge zemlje da ju također ne koriste. Ona ne igra uopće ulogu u cijelom nizu okruženja, tako da je moje pitanje kakav će biti novi pristup naspram nuklearne energije. Vidjeli smo niz neučinkovitih pristupa e, sprem nuklearne energije i niz smjernica, ali ova direktiva koja se tiče nuklearne sigurnosti koju promiče komisija e, postavlja pitanje o tome da li imamo da li postoje učinkovite odredbe za nuklearnu sigurnost, sigurnost od zračenja i u kojoj mjeri to doživljavate kao sastavni dio nečega što spada u ovlasti komisije, o čemu komisija može odlučivati. Dakle, učinkovitost sigurnosti i nuklearnih mjera. Hvala. Zastupnik Demesmaker. Hvala, povjereniće. Energetska politika temelji se na tri načela. Dostupnost, održivost i cijena. Moramo imati nešto realno, smjesa energenata je važna. Moja regija Flandrija izričito je odabrala pristup geotermalnoj energiji na što u Europi radimo po tom pitanju Berlinu, Parizu, graničnim regijama, kakvu budućnost vidite za geotermalnu energiju i zbog čega e, ne koristimo više takvu energiju. Možda bismo trebali započeti sa jednom inicijativom u tom smjeru. Dakle, da učinimo nešto i sa opskrbom u Belgiji smo imali plan za distribuciju energije, no istodobno postoje štetni učinci toga na Europu. Dakle, moramo riješiti problem korištenja energenata i uskladiti, napraviti jednu pametnu mrežu. Pa me zanima, planira li komisija poticati takve pametne mreže. Hvala. Zahvaljujem predsjedniče. Potpredsjedniče Šepčević, drago mi što sam mogao slušati vaše izlaganje. Energetska unija je nužnost. Nije da ju trebamo samo kako bismo spriječili poremećaj unutar opskrba, već trebamo i zbog našeg pristupa korištenju energetskim izvorima. Vaše izvješće, izvješće kolege Vargasa idu u dobrom pravom smjeru. Potrebne su nam velike žile opskrbe energijom, ali isto tako je potreban onaj kapilarni sustav potrebna nam je dobra opskrba i na globalnom i na lokalnom e, nivou isto tako na onoj mikrolokalnoj razini. Dakle, potreban je jedan integrirani koncept e, poljoprivrede i zaštite energije i zaštite okoliša i energije. Svi poljoprivrednici, veliki i mali, moraju biti uključeni. Ne mogu možda svi imati stotinu krava, ali svatko može izgraditi svoje malo solarno postrojenje. Znam kako stvari izgledaju na terenu, cijena energije opada i smanjenje ovisnosti o energiji naših poljoprivrednika trebalo je biti sastavni dio sveobuhvatne politike. Dio poljoprivrednih politika također bi trebao biti usmjeren za to. Podpredsjedniče, što ćete učiniti kako bismo dobili taj integrirani energetski postup, proces e, i za zaštitu okoliša i za energiju? Zahvaljujem. Ciljevi za 2030. godinu sami po sebi su indikativni. 27% se treba sredotočiti na alternativne izvore energije, to je jedan od ključnih ciljeva politike za budućnost. A kada govorimo o sigurnosti, i nacionalnim resursima, to je još nešto što je naglašeno, no kako možemo postići te ciljeve ukoliko je kombinacija energenata koje se koriste većim dijelom izbor država članica. Neke zemlje odličuju se za nuklearnu energiju, druge za ugljen, treće imaju malo zeleniji pristup. Ali u obzir moramo uzeti i ruski faktor i moramo razmišljati o tome kakva će biti budućnost što se tiče Rusije i kakvo će biti njeno sudjelovanje. Nešto što su drugi kolege spomenuli, što bih ja ponovio, je smatrate li da razlike koje postoje između država članica mogu biti kompatibilne sa energetskom politikom za cijelu Europsku uniju? Smatrate li da energetska politika Europske unije može biti nešto o čemu možemo razgovarati i uzeti u obzir ovakvu fragmentaciju? Još bih pitao sljedeće, u kojoj mjeri e, istraživanje e, radi na nove tehnologiji i kako to možemo uključiti u program? Hvala. E, prvo, e, evo želim, želim e, čestitati potpredsjedniku Šefkoviću koji ulaže puno truda i konzultira se sa svima zainteresiranima kako bi se što prije ostvario jedan konsenzus što se tiče energetske unije. Ono što bih ja ovdje želio istaknuti i želio bih zapravo dobiti odgovor na pitanje u vezi energetske zajednice, Energy Community. Da podsjetim, to je zajednica koja je, čiji je sporazum potpisan 2005. godine, koji je e, punopravno ušao u snagu 2006. godine i on danas e, e, u svom članstvu ima osam članica, to su sve zemlje Zapadnog Balkana, Ukrajina i Moldova, te Turska i Norveška kao pridružene članice. E, dakle, mene zanima e, kakav je stav, odnosno da li kakav će biti promjena što se tiče odnosa, jer Europska unija je također jedan od e, potpisnika tog sporazuma. Kakav će biti odnos Europske unije prema energetskoj zajednici, pogotovo što smo svjedoci da u zemljama Zapadnog Balkana se pojavljuje dosta prijedloga projekata termoelektrana na ugljen koje ne doprinose dekarbonizaciji Dakle, Europska unija kao jedan od e, potpisnika tog sporazuma na neki način mora utjecati na te zemlje da zapravo ne dolazi do izgradnje termoelektrana koje će vrlo skoro u budućnosti znači, ugroziti klimatske ciljeve Europske unije, pogotovo jer neke od tih zemalja su i kandidati za članstvo u unije. Pitanje koje me još interesira, odnosno odgovor koji me interesira je kako recimo e, Hrvatska kao članica Europske unije može predložiti termoelektranu na uvozni ugljen, a imamo da se zapravo ciljevi energetske unije dekarbonizacija. Hvala lijepa. Thank you. And now Mr. Kovac. Zahvaljujem gospodin Kovaček. gospodin eh, komisar, благодаря ви za Uvaženi gospodine Boveniče, hvala vam na tome što ste nam predstavili vaš program što se danas napisalo u našem odboru. U proteklih nekoliko godina je nekoliko država članica Europske unije mnogo uložilo u obnovljive izvor energije i čak su i nadišli ciljeve. Zbog toga su se povisile cijene na malo. Što komisija misli poduzeti kako bi e, zelena energija dalje ostala zanimljiva za ulagače i kao drugo kako bi spriječila daljne, daljnji porast u e, cijenama na malo, cijenama za privatne osobe. Isto tako, koje će dosljedne zakonodavne prijedloge s tim u biti iznesene, na primjer e, transfer energetskih dozvola i certifikata, što misli učiniti kako bi te mjere postale učinkovitije? Hvala vam, sada gospođa zastupnica. Hvala vam, hvala vam gospodin što ste danas e, ovdje s nama, što ste s nama u Energetskoj uniji i drago mi vidjeti da ste jedan od e, stupova naveli e, za uniju i to je upravo bilo istraživanje i inovacija, jedan od važnih stupova. Ja osobno smatram da istraživanje i inovacije u energetskom sektoru nam mogu pomoći da postignemo naše klimatske ciljeve. Ja bih htjela da je Europska komisija pruži veću podršku za razvoj istraživanja što bi moglo biti od ključnog e, utjecaja na naš uspjeh ka tih ciljeva. Ali osim papira bitno je isto tako imati i odgovarajuća dijela. Htjela bih dobiti više informacija o tome koje ključne aktivnosti Europska komisija misli predložiti kako bi se podržale inovativne tehnologije i kako bi Europska unija ponovno zauzela vodeće mjesto po pitanju obnovljivih izvora energije. Isto tako kako komisija misli e, razviti e, okvir za ulagače, za nove energetske tehnologije i visokotehnološke izvore energije i kako ćemo moći nadići onu, onaj jaz između trenutnog stanja e, i e, elektrifikacije, to jest dekarbonizacije transportnog sustava. Hvala vam lijepa. Hvala vam i sada gospodin Zani. Chairman. Uh, Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče. Gospodine potpredsjedniče, i ja se priključujem onima koji vam e, veoma zahvaljuju na vašem izlaganju koje je bilo vrlo informativno, koje nas je na razmišljanje kada se radi o onim izazovima s kojima je Europska unija suočena pri izgradnji Europske energetske unije. Ta unija je od vitalnog značaja za budućnost Europske unije, to je nesumnjivo i stoga mora ponuditi prava alternativna rješenja i to trebamo dosta brzo zaključiti prije svega kada uzmemo u obzir buduće intenzije, buduće namjere Rusije. Moje pitanje je vezano uz jedno specifično područje. Iskreno rečeno, gospodine Pavniče, ja mislim da manjka političke volje u nekim državama članicama kada se radi o provedbi ovih mjera koje bi doveli do energetske unije postoje određene vizije koje imamo na nacionalnim razinama koje su iskrivljene i koje se ne poštuju općenita načela te koje bi dugoročno mogli podrivati zajedničke napore e, što se tiče ponalaženja alternativnih rješenja i rješavanja pitanja energetske opskrbe. Na primjer imamo jedan, jedan kuriozitet u Mađarskoj, jedan novi zakonodavni e, prijedlog e, koji nalaže dodatno oporezivanje nekih vrsta energija, pritom isto tako i baterije koje se temelje na kiselinama. I mađarska vlada isto tako potpisala jedan tajni ugovor s Rusijom kada se radi o financiranju jedne nuklearne elektrane koja se zove Pax 2 to je dakle potpuno suprotno u našim, eh, s našim energetskim ciljevima i stoga bi Europska komisija trebala spriječiti takva, takve aktivnosti jer bi one mogle dalje, dalje oslabiti energetsku uniju. Ja mislim da Europska pamet i Europska komisija moraju surađivati na tome zajedno. Hvala. S ovime ćemo zaključiti naš krug govora. Zadnji govornik je kolega Hvala vam lijepo. Gospodin Tojnić, ja bih vam kao prvo htio zahvaliti na vašem današnjem dolasku. I imam jedno konkretno pitanje. Predsjedavatelj je rekao da je provedba strateškog modela od e, ključnog značaja. Taj model bi bio složen, a jedna od točaka koje detaljnije moramo razraditi je isto tako i jedinstveno tržište. Jer e, za to su važne međunarodne povezanosti kako bismo imali kako bismo imali energetsko tržište koje bi bilo slobodno, inteligentno, dobro povezano, no to nije nešto što je obvezujuće u ovom paketu a to nije jako smisleno. U direktivi bi trebali imati obvezujuće mjere vezane uz povezivanje država članica. To je ono što je potrebno kako bismo imali sveukupno rješenje. Hvala vam lijepa na vašim pitanjima. Imamo, imali smo sada pitanja o 23 različitih zastupnika. Sada ću predati riječ potpredsjedniku, povjereniku Ševčoviću, da na njih odgovori setno da treba će mi sreća, to je sigurno, ali hvala vam lijepa na vašim pitanjima i na vrlo dobrim komentarima na moje uvodne izjave i na sugestije što ne bismo trebali zaboraviti kada e, ćemo finalizirati naše prijedloge. Ja ću pokušati odgovoriti na što veći broj pitanja Dopustite me da počnem s prvim pitanjem kojeg je iznijela gospođa Grostet, no to je bilo jako povezano i sa pitanjem koje je postavila gospođa Meissner i gospodin Poc. Radilo se o mrežama, o pametnim mrežama i o nacionalnom pristupu eh, energetskoj politici. Kada sam razmišljala o tome što će biti najveći izazov eh, kada se radi o uspješnom završetku energetske unije, E, onda sam zaključio da će najteže biti da krenemo razmišljati sa nacionalnog stajališta prema jednom europskom stajalištu. To se često osjeća kada razgovarate o energetskoj politici sa ministrem energije, energetike, kada e, vidite e, koliko ministri energetike uopće sudjeluju u raspravama u vijeću i zbog toga mislim da moramo povećati vlasništvo na tim procesom, e, da on bude mnogo bolji nego prije. Naše države članice, naši ministri energetike moraju biti bolje uključeni, a i e, jedinice lokalne samouprave, kako bismo imali taj kolektivni pritisak koji će potaknuti ne samo ministre energetike, već i ministre financija, jer oni su odgovorni za ono što plaćamo na posjetku e, kao cijenu energije, oni su tu vrlo značajni i u tom smislu je vaša pomoć u ovom domu iznimno važna kako bismo to predstavili kao izazov gdje moramo samo dobro odigrati karte koje imamo u rukama. To će biti e, izazov za idućih nekoliko mjeseci i godina. Kada govorimo o pametnim gradovima i o pametnim mrežama, mislim da bez pametnih mreža ne možemo izgraditi pametne gradove. Razgovarali smo i o našim iskustvima, u raspravama koje smo vodili proteklih nekoliko tjedana i vrlo se dobro sjećam prezentacije kompanije ABB koja radi na energetskoj infrastrukturi. I e, iznijeli su jedan primjer gdje su vjerojatno malo pretjerivali, ali nema veze, gdje imamo situaciju da ako u jednoj ulici imamo pet parkiranih vozila na struju, da onda riskiramo da ta ulica ostane u potpunosti bez struje. Dakle, moramo osigurati da će to tržište moći izdržati sav taj pritisak, e, svu tu potražnju kada naši potrošači, posebno potrošači i tog tržišta, da ne dolazi samo iz jednog smjera energija našim građanima, već i kada građani odluče na pametan način razmisliti o svojoj energetskoj potrošnji. Za sve to su nam potrebne pametne mreže. Zatim se postavlja pitanje kako to postići. I ovdje dobivamo savjete koje su protorječnosti. Ehm, Enel, na primjer, je vrlo zadovoljan s time da imamo 40 milijuna pametnih metara, mreže u Italiji što omogućava da imamo dobru razmjenu informacija između potrošača i mreže, a zatim postoje već i nove tehnologije, bolje tehnologije koje trebamo iskoristiti. Zato mislim da mi trebamo sami razmisliti o tome kako možemo opametiti te mreže koje će nam omogućiti da ojačamo naše potrošače, da oni imaju veću kontrolu nad energijom koju troše, što ćemo omogućiti da koriste mnogo viši, viši udjel obnovljivih izvora energije. Dakle, potražnja je isto tako vrlo važan aspekt u tom cjelokupnom energetskom ciklusu, a to će nam omogućiti isto da imamo taj različiti protok energije, da optimiziramo protok energije u našim mrežama, kako možemo nastaviti sa elektrifikacijom Eh, naših transportnih sustava, naših eh, autocesti i tako dalje i tako dalje. Mislim da je to vrlo važna zadaća i da ćemo za to morati pronaći dobro rješenje. Kada govorimo o pametnim gradovima, što to znači? To ponajprije naravno znači pametno trošenje energije. Zatim to znači pametan prijevoz, eh, javni prijevoz, po mogućnosti prijevoz koji uopće ne proizvodi emisije ugljikovodika, dakle električni prijevoz, sve su to preduvjeti koje će nam omogućiti da izgradimo i razvijemo te nove tehnologije. To je zasigurno izazov e, s kojim smo suočeni i e, koje trebamo riješiti sa tim pametnim mrežama. Nekoliko vas je postavljalo pitanje vezano za energetsku učinkovitost što možemo učiniti zgradama i činjenica da 80% naših kućanstava e, vezano uz zgrade da je već ostarjelo. Tu smo ponovno u dosta osjetljivoj situaciji. S jedne strane od gradova, od gradonačelnika dobivam e, veliku volju da više žele surađivati sa komisijom, da žele razmenjivati dobre prakse, ali istodobno osjećam pomalo i glasove e, koji govore e, pripazimo, postoje li za to načelo subsidijarnosti, treba li to regulirati na nacionalnoj razini ili na lokalnoj ili na regionalnoj. Moje osobno stavište je da da. Jer to je vrlo važno pitanje, u našim gradovima živi 80% europskih građana, Zatim imamo tu razne druge probleme, zagađivanje zraka, sve je to povezano uz gradove, uz područje oko gradova. Ako želimo doista napraviti razliku, moramo u to uključiti i gradove. Imamo u 116 tisuća gradonačelnika koji su spremni surađivati s nama, kako možemo dakle uključiti e, te dionike u taj inkluzivan proces tim sam razgovarao i sa um, predsjednikom Europske investicijske banke, vezano s to kako možemo ubrzati taj proces. Uh, oni su mi rekli da ima vrlo dobrih projekata vezanih u energetsku učinkovitost u Bugarskoj i Rumunskoj, da je to nešto što se može još i dalje promotriti. To ćemo pokušati uh, učiniti i sa drugim instrumentima, sa na primjer uh, isto tako i planom od gospodina Junkera, čime možemo potaknuti gradove i općine da krenu u ambicioznije programe. Jer ako govorite sa gradonačelnicima malih i srednjih gradova, onda će vam oni reći ja sam obavio vrlo dobar posao sa mojom školom, s mojom bolnicom, uštedili smo na energiji, podijelili smo uštedu, pola uštede je išlo lagaču, pola uštede sam ja dobio jer nisam morao toliko platiti za E, energetiku, ali to se radilo o bolnicama, o školama, to nisu bili veliki projekti. Ako želimo imati veći projekt, ako želimo uključiti u to više zgrada, onda su to vrlo velike, velike operacije. Potrebni su nam e, savjetnici, e, potrebno je mnogo više kapitalnih ulaganja za takve veće projekte i stoga mislim da ćemo našim građanima učiniti veliku uslugu, a i našim gradovima kada bismo im ustupili to savjetništvo, to preuzimanje rizika, tu podršku u obliku kapitala, što će im biti potrebno da pokrenu takav pozitivan razvoj diljem Europe. Nadam se da ćemo zajedno s Europskom investicijskom bankom uspjeti ostvariti jedan takav e, mehanizam s kojim bismo mogli potaknuti energetsku učinkovitost i programe vezano za energetsku učinkovitost. Gospodin Paulucci je govorio o ETS-u i da pripazimo na e, industrije koje imaju visoku potrošnju energetike. To je dakako važno za mnoga područja u Europi. Bili smo tu pod velikim pritiskom i stoga smo zatim iznijeli one mreže e, vezane uz premještanje ugljika gdje smo htjeli ukloniti razmišljanja u tim tvrtkama da se presele nekamo drugdje. Mi smo stvorili za njih posebne uvjete preventivne mjere veznih uz premještanje ugljika i mislim da postoji jasno jasna vizija da će se to nastaviti nakon 2020. godine. Ali što je još i važnije, a to je jedan dodatan argument e, zašto nam je potreban dobar dogovor u Parizu. Jer ako uspijemo posjeći globalni sporazum o tome kako ćemo se boriti protiv klimatskih promjena na globalnoj razini, kako možemo sniziti razinu emisije na globalnoj razini, to bi značilo da bi naše tvrtke imale ravnopravni položaj na globalnoj sceni, da Europa ne bi bila i dalje taj vodeći, e, vodeći faktor u toj vrlo hrabroj i moralno gledano vrlo važnoj ulozi, ali bi u to onda uključili i naše druge partnere i mislim da je to bitno ako želimo ostvariti dobar, ambiciozni rezultat. To će biti dobro za našu planetu, a to će isto tako biti dobro za to da poboljšamo uvjete za naša poduzeća e, diljem Europske unije. Postavljena su razna pitanja vezana uz važne projekte e, poput Sjevernog mora, područja sredozema kada se radi o energetskoj sigurnosti. Tu naravno razmatramo kako možemo istaknuti te važne izvore energije jer je dosta jasno, pogotovo ako uzmemo obzir gdje smo sada u našem odnosu sa Rusijom, s Gazpromom, doista je važno da imamo diversifikaciju i da imamo mnogo veći izbor odakle i po kojoj cijeni želimo kupovati našu energiju. Jedan kolega mi je postavio pitanje o mom putovanju u Rusiji, E, imali smo vrlo otvorene, iskrene razgovore na političkoj razini, smo jasno osjetili želju i volju da se započne s energetskim dijalogom. S druge strane sam ja jasno rekao da ako to želimo učiniti, da su nam potrebni opipljivi razvoji vezani uz provedbu sporazuma iz Minska da imamo deeskalaciju vezano uz napetost, da imamo postupnu normalizaciju odnosa između Ukrajine i Rusije, te između Rusije i Europske unije. Nažalost, vidite što se događa u proteklih nekoliko dana, što to iznimno otežava. Istodobno smo imali najavu predsjednika Gazproma, to je bila, možemo reći, druga veoma iznenađujuća izjava gdje on izjavio da Gazprom u budućnosti misli promijeniti svoj način poslovanja i način komunikacije sa klijentima jer oni ne komuniciraju izravno s klijentima već putem izjava za tisak. Nakon preliminarne analize, kada smo analizirali 63 milijarde kubičnih metara iz pravca Ukrajine do Europe, vidjeli smo da to ne bi funkcioniralo. To nije niti ekonomski isplativo, niti postoji toliko potražnje za takvu vrstu plina. Turskoj bi trebalo još, jugoistočnoj Europi još, to bi bila golema e, količina koja bi još bila nužna. A kada bi netko rekao, eto, a sada krenite sa plinovodom preko grčko-turske granice i tako dalje. Radi se o tome da se e, zahtijeva precizno mjesto isporuke, a to nije na grčko-turskoj granici. Prema tome, na ovome još moramo poraditi, a mi ćemo u budućnosti razgovarati o rješenjima koja su realna i koja su ekonomski izvediva. U međuvremenu moramo raditi na diversifikaciji, moramo mnogo truda uložiti e, kako bismo našli novi plin, kako bismo preveli e, plin putem južnog toka. Isto tako se moramo nalaziti sa konzorcijem i dogovoriti se o danjim smjernicama, dogovoriti se o akcijskom planu. Kako, dakle, imati novi pristup plinu, kako ga dovesti do Europe i kako povezati nove sustave sa starima i ostvariti više mogućnosti. Ista priča vrijedi i za plinsku platformu namijenjenu Mediteranu. Tamo postoje nove mogućnosti uvoza iz različitih dijelova svijeta. Tu su Nigerija, Cipar, Izrael, postoji cijeli niz različitih mogućnosti koja su Europi na raspolaganju. Ono što je nužno je krenuti ujedinjenom frontom, s jedne strane kroz diplomaciju, a s druge strane kroz čvrst pristup i ujedinjavanje kako bi plin protjecao cijelom EU kroz sve države članice. Moramo biti solidarni. Ako se neka država članica nađe u problemima, moramo dokazati da smo zajedno jači i da zajednički možemo nastupiti snažnije nego što smo to činili u prošlosti. Gospodin Klod mi je postavio pitanje o tome kakve propise i zakonodavna rješenja predlažemo. Vi vjerojatno znate da sam ja ranije radio na međuinstitucionalnim pitanjima. Znate da je odnos između e, komisije, Europskog parlamenta i ostalih institucija iznimno važan. Vi ste postavili konkretno pitanje o propisima, a ja vam mogu reći sljedeće. Naravno da ćemo raditi na direktivama o obnovljivim izvorima energije, e, zgradama i energetskoj učinkovitosti općenito. Osim toga razmišljamo i o tome da predložimo EU strategiju u svrhu grijanja. I isto tako sam ranije govorio o pametnom financiranju pametnih zgrada. O ovo je sve samo malen uzorak među svim onim mjerama koje planiramo. Naravno da mi očekujemo da će se Europski parlament uključiti na pravilan način, da ćemo proći kroz redovit su zakonodavni proces i da će Europski parlament ne samo odigrati svoju potpunu ulogu, već će isto tako vrlo ambiciozno pristupiti svemu i nama pomoći kako bismo ostvarili napredak i izgradili Europsku energetsku uniju. Ako mi sada dopustite, nadovezao bih se i na nekolicinu pitanja koja su spomenula interkonekcije i međupovezanost. Do kraja veljače objavit ćemo prvu komunikaciju o tome kako postići 10% međupovezanost u EU, a kako do 2030. ostvariti još ambiciozni cilj u kojemu ćemo morati postići i sve ostale zacrtane ciljeve. Ja smatram da je najvažnije da na bolji način rješavamo pitanje nadolazećih projekata. Već sam ranije otvorio temu projekata. Moramo imati vrlo jasnu sliku toga što planiramo u kojoj zemlji, kakav je napredak koja zemlja ostvarila i na koji način ostvariti ciljeve, kakvi problemi postoje, kako ih riješiti. To sve moramo rješavati ne samo iz nacionalne perspektive i rasprave koje se na toj razini odvijaju, već moramo razmišljati kroz prekogranični aspekt važnosti um, ovog pitanja. Na taj način ćemo moći nadići tehničke i administrativne barijere koje se um, kada ispriče na putu stvaranja europskog energetskog tržišta. Ako se ne varam, netko je postavio pitanje vezanom uz, mislim da je to bilo pitanje gospođe Kadebar, o nuklearnim elektranama. Mi e, naravno da moramo štititi osnivačke ugovore i njihove odredbe. Naravno da poštujemo odabire država članica u pogledu mješavine energenata. S druge strane, ipak budite svjesni toga da smo uložili znatne napore i e, da smo naporno radili na uzbrinjavanju radioaktivnog otpada i direktivi o e, nuklearnim elektranama. Sada ćemo razmotriti i investicijske planove u nove nuklearne elektrane. Na taj način ćemo osigurati da sve nove elektrane te vrste zadovoljavaju nove kriterije koje će osmisliti naši vodeći stručnjaci na tom području. Nakon iskustva s Fukushimom svjesni smo da moramo poštivati najviše sigurnosne standarde vezano uz pitanje gospodina Šanja. On je također govorio o nuklearnom gorivu. Komisija e, i svi mi želimo podržati diversifikaciju, a isto tako i kada je riječ o projektima vezanima uz to. U Finskoj imamo jedan primjer što je sve moguće napraviti. Možete imati e, reaktor jedne vrste, imati tehničke specifikacije vezane uz drugo i na taj način zadovoljiti kriterije različitih dobavljača. Kada već govorimo o diversifikaciji, onda i u nuklearnom smislu moramo razmišljati o tome da smo otvoreni prema svim izvorima energije. Jednako tako, otvoreno je pitanje energetske zajednice. Mislim da sa gospodinom Kopačekom, glavnim tajnikom energetske zajednice, imamo dobru suradnju. Energetska unija niti ne staje na granicama EU-a. Jasno je da u energetskoj zajednici imamo i zemlje susjede koje sudjeluju u cijelom ovome procesu i koje se vesele suradnji s nama. I mi se veselimo promicanju europskih standarda, promicanju europskih propisa i investicijama u različita tržišta. Mislim da je tim načinom moguće ostvariti i bolju integriranost energetskog sustava koji nadilazi granice Europske unije i to je ono što će nam predstavljati velik izazov u budućnosti, ali jednako tako je i važan zadatak za sve nas. Na taj način ćemo Ukrajini moći pomoći da prebrodi ovo teško prelazno razdoblje u kojemu od ovisnosti o Rusiji treba postati e, energetski nezavisna, energetski mnogo učinkovitija i energetski mnogo svjesnija gospodarstva sa niskom razinom e, CO2. Evo, Gospodine predsjedniče, ja sam pokušao odgovoriti na sva pitanja. Možda nisam e, odgovorio na sva, a evo vidim da bilježite, vidim e, da me i glavni tajnik gleda, vjerojatno sam e, premašio i vremenska ograničenja pa se na tome ispričavam. Evo, ja bih vam još želio reći da sam otvoren na sva vaša pitanja i komentare. Ako imate pitanja i komentare koje niste uspjeli ovdje danas izreći, ja se veselim tome da mi to kažete u budućnosti i nadam se e, da ćemo paket o energetskoj uniji u budućnosti i donijeti. Hvala, hvala vama na tome što ste danas nazočili ovom sastanku, a sada e, vam zahvaljujem i na tome što ste nam se pridružili u radu odbora. Mi smo na neke ljude morali dugo čekati, a vi ste nam brzo došli. Od srca vam hvala na svim informacijama koje se koje ste s nama danas podijelili i hvala vam na tome što ste odgovorili na sva pitanja. A sada ćemo na jednu minutu zatvoriti sastanak budući da moramo zaključiti raspravu sa potpredsjednikom i onda krećemo sa sljedećom točkom dnevnog reda. Hvala. Colleagues, can we start the debate? Možemo li sada započeti? Okay, so uh, our next uh, subject is... Uh... Dobro. Naša je sljedeća tema rasprava o novoj strategiji EU-a za šume i šumarski sektor. Dajem riječ izvjestitelju gospodinu Gambosu. Izvolite. Muchas gracias, señora presidenta. Queridos colegas, es un placer. Puno vam hvala. Meni je čast i zadovoljstvo predstaviti vam nacrt mišljenja koji se temelji na mišljenju u novoj strategiji EU-a za šume i sektor koji se temelji na šumama. Ja se nadam da ćemo obogatiti ovaj prijedlog. Mi smo radili i na odboru za poljoprivredu i u ostalim odborima na temi koja je u stvari za Europu izuzetno važna. Prije no što krenem dalje, želim naglasiti nekoliko stvari koje se katkada zanemaruju, a važne su. Ovaj sektor obuhvaća 3,5 milijuna ljudi i 7% europskog BDP-a. To znači da iako želimo štititi okoliš, govorimo i o sektoru koji sudjeluje u izlasku iz gospodarske krize. Kao drugo želim reći da u Europskoj uniji imamo načelo subsidijarnosti, a ne natjecanje, ne samo na razini država članica, već i razini regionalnih i lokalnih e, samouprava, koje katkada i dijele nadležnosti, ali uvijek što je moguće bliže surađuju sa građanima. Prvi pristup svemu temeljio se na ravnoteži između aspekata zaštite okoliša, e, gospodarstva i građana. Mi smo naglasak željeli staviti na upravljanje, održivo gospodarenje šumama. Moramo imati na umu da šume koje ne izgore preko ljeta doprinose bioraznolikosti. Jednako tako moramo imati na umu da se šumama upravlja i na privatnoj i na javnoj razini i zbog toga moramo osmisliti uvođenje mjera poput ispaša ili agrošumskih eh, mozaika to je važno i u e, prvom stupu i u drugom stupu, stupu vezanom uz ruralni razvitak. Osim toga imamo i plaćanja za ekološke usluge i slično. Mala privatna poduzeća koja su aktivna u ovom sektoru moraju moći nastaviti poslovati. Države članice imaju svoje planove upravljanja šumama. To ne bi trebalo biti birokratizirano do te mjere da sektor bude napušten. A sada bih nešto rekao o zadnjem dijelu nacrta mišljenja. Što se tiče upravitelja šumama. Oni moraju imati planove upravljanja šumama, a isto tako im se mora pomoći kako bi mogli provoditi mjere predviđene planovima. Administrativne strukture ne bi trebale blokirati poduzetnički duh upravitelja šuma. Uz sve ovo isto tako postoji i bioekonomija kroz koju želimo stvarati Um, ekološki osvještena radna mjesta i ostvarivati dodatnu vrijednost. Na kraju još želim reći da je ovo i prilika za očuvanje velike ekološke vrijednosti šuma, a isto tako je i nešto na čemelju možemo ostvarivati ruralni razvitak i ohrabriti mlade ljude koji bi trebali raditi na očuvanju okoliša. Hvala vam na pažnji. Veselim se pitanjima iz svih klubova zastupnika, a isto tako otvoren sam na odgovaranje na pitanja o različitim temama. Posebno bih volio govoriti o dodatnoj vrijednosti koje izvješće sa sobom povlači. Hvala izvjestitelju, a sada izvjestitelj u sjeni. Dajem riječ gospodinu Brenanu. Zahvaljujem predsjedavateljici i zahvaljujem kolegi koji nam je rekao nekoliko uvodnih riječi o novoj strategiji EU za šume. Mislim da bismo morali e, možda na drugačiji način neke stvari naglasiti. Ja bih volio da u strategiji naglasimo ulogu šuma u pogledu rješavanja problema klimatskih promjena, a isto tako moramo govoriti i o stvaranju radnih mjesta, što jest rečeno i što podržavam. Što se tiče pokrivenosti šumama. Mi u Europi imamo toliko šuma da možemo pokriti 10% emisija ugljika. Kad bismo 40% pokrivenosti šumama u EU digli na 45%, a recimo to je moguće postići u Irskoj, jer je Irska e, sa 10% u mogućnosti postići 18% do 2025. Ukoliko to postignemo, mogli bismo pokriti emisije ugljika, a to nam je važan cilj. Što se tiče upravljanja šumama, kada njima upravljamo, e, stvaramo novi ugljik, ali što bolje njima upravljamo, onda e, imamo i više radnih mjesta. A što se čice što se tiče sekestracije ugljika u budućnosti, moramo što je moguće više razmišljati o tome da izrađujemo proizvode od drvene građe. Kako će se tehnologija razvijati, tako ćemo moći od drveta izrađivati materijale i vlakna ili djelomično od drveta proizvedene materijale e, koji ranije nisu bili mogući. A što se tiče e, zadržavanja ugljika i e, proizvoda od drveta, moram naglasiti ne samo radna mjesta, već i zdravstvene aspekte aspekte. Kada se vrijeme provodi u šumi, kada se recimo čovjek bavi jahanjem i to čini na šumskom području, to ima nevjerojatno povoljne učinke na zdravlje. Osim toga, e, ako na određenom tlu posadimo drveće na određeno vrijeme, kasnije je to tlo mnogo plodnije zbog toga što je tamo bilo posađeno drveće. Isto tako, sadnja Bala može spriječiti i poplave, a poplave su posljednjih nekoliko godina sve veći problem širom svijeta zbog klimatskih promjena. Prema tome, šume igraju važnu ulogu ublažavanja klimatskih promjena. Dakle, razmišljajmo i o tome i o novim radnim mjestima. I kada tako razmišljamo, odmah nam je jasno da je čovjekov najbolji prijatelj ne pas već stablo. Hvala. Hvala vama. A sada gospodin Dorman, izvolite. Puno hvala. Ja bih za početak zahvalio izvjestitelju Naravno da nam u EU treba nova strategija za šume, ali moramo se bolje koordinirati, baš kao i u pogledu energetike, okoliša i, e, promjene klima i ovdje govorimo o nepovoljnom utjecaju na šume. Pola milijuna, odnosno tri i pola milijuna ljudi u EU radi u šumarskoj industriji i to je prema tome treći najveći poslodavac nakon druge dvije vodeće industrije. Zbog toga se moramo koordinirati i osmisliti nacionalne strategije. Međutim, trebamo izveći centraliziranje bilo kakav pokušaj da e, šumarstvo postane bebica e, EU-a i da ga se otme iz ruku država članica treba biti odbačen. Mislim da ne bismo trebali imati jedan kriterij za sve. Trebali bismo u raspravu uključiti sve dionike, a to se odnosi i na vlasnike šuma i njih moramo uključiti. Što se tiče istraživanja i razvoja, na to treba staviti naglasak, budući da i šumarski sektor može mnogo toga dobiti iz najnovijih ideja. Urbanizacijom gubimo mnoga šumska područja. Upravo zbog toga trebili bismo o tome govoriti u sklopu nekog predmeta u školskoj nastivi. Na taj način moramo razmišljati o vezi između urbaniziranja i pošumljavanja. Isto tako trebamo razmišljati o konkurentnosti šumarskog sektora. Samo snažan, konkurentan šumarski sektor koji privlači ulagače i stvara inovacije, može jamčiti gospodarski prosperitet i uspješnu buduću bioekonomiju. Što se tiče planova upravljanja šumama, to su strateški i operativni alati na raspolaganju upraviteljima šumama. Putem njih stvara se temelj održivog šumarstva. U brojnim zemljama planovi gospodarenja šumama su u stvari nešto što je dragovoljne prirode. Vlasnici šuma postižu i postavljaju vlastite ciljeve. Hvala. Hvala vama. Gospodin Jatin Maki. Kiitoksia. Haluan kiittää raportööri Kambusta hyvä, hyvästä työstä. Hvala, hvala izvjestitelju Gambusu na dobrom radu. Ovo izvješće je vrlo kompetentno, vrlo neoteženo. Znamo da šume imaju emocionalnu vrijednost šuma je i ono mjesto gdje se možemo opustiti, gdje uživamo u prirodi, ali šuma je isto tako nešto čega se čovjek može bojati. Osim toga je šuma isto tako izvor prihoda. Izvjestitelj kaže da se trebamo pridržavati načela subsidijarnosti, ali mi želimo širiti dobru praksu, a u tom smislu je vrlo važna koordinacija. Na području sredozemnih zemalja postoji jedan poseban problem šumskih požara, a u drugim zemljama se šuma se šuma smanjuje zbog drugih problema. Šuma je vrlo važan izvor u smislu gospodarstva i naravno da je šuma važniji prijatelj čovjeka nego, na primjer, pas. Drvo je važno kao gradivni materijal, ali isto tako ima i mnoge druge primjene. I upravo u ovim teškim gospodarskim vremenima bismo trebali iskoristiti sve mogućnosti a trebali bismo tako i e, osigurati da šumarski sektor stvara radna mjesta, da doprinose gospodarstvu. Šumarski sektor je vrlo važan poslodavac na području Europske unije, zbog toga nam je potrebna i šumska strategija. Jer je to vrlo bitno za e, dobrobit e, sviju. Postoje regije, postoje narodi koji su jako ovisni o šumama i zbog toga taj sektor ima toliko veliku važnost. No, Europska unija ima i globalnu odgovornost kada se radi o šumama. Ne smije doći do toga da se smanji raznolikost šuma i to je jedna odgovornost koju moramo snositi. No, najvjerojatnije je najvažnije pitanje zaštita šuma i korištenje šuma zaštita šuma i korištenje šuma, za to se moramo pobrinuti, ne bi smjeli biti proturječni pojmovi, to je nešto što se vrlo dobro može uskladiti. Drvni materijal se može eh, na održiv način koristiti, drvo dolazi iz šuma, a ako se šumama dobro upravlja, onda to služi kako čovjeku, tako i prirodi. Šumarska strategija je stoga vrlo važna i mi se nadamo da će se ovo izvješće i dalje ovako pozitivno razvijati. Hvala. Now, uh, Mrs. Kilon. Zahvaljujem, zastupnica Kilonen. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia herra Kampukselle hänen tasapainoisesta työ. Hvala vam gospođo predsjedavateljice. Želim kao prvo zahvaliti gospodinu Gambusu na njegovom radu. mi Finci na neki način odrastamo u šumi, nama je eh, taj, aspekt u krvi na neki način, jedan poseban odnos prema šumama. Za nas šuma nikad nije bila samo izvor drva, to je mjesto gdje žive ljudi i životinje. Šuma je vrlo važna vezano i uz raznolikost, kulturno, društveno, ekonomski gledano su šume vrlo važne za čitavu Europu. Uzevši to u obzir moramo imati na umu da, je, da su sirovine koje dobivamo iz šuma, da te sirovine nisu samo drvo. E, šume nam e, nude mnogo toga više. Šume proizvode raznolike, e, ekološki održive vrste izvora sirovina, kao drvni, drvni materijal, ali i u druge svrhe. Strategija Europske unije za šume, po mom mišljenju, stvara dobrovnu težu kada se radi o tom teškom pitanju. Na području Europske unije su nam potrebna zajednička načela, moramo zajedno o tome razgovarati, ali odluke s tim u se trebaju donositi na nacionalnoj ili lokalnoj razini. Načelo susjedanosti se mora posebice na ovom području uh, poštivati, a održivo upravljanje šumama je na području Europske unije iznimno važan aspekt, te stoga Europska unija mora izraditi s tim uvijek poseban okvir. Smatram da je posebno važno da Europska unija pokaže odgovarajuću uh, odgovornost E, kada se radi ne samo o teritoriju EU unije, već i u čitavom svijetu. Moramo biti aktivni na svim forumima koji se bave zaštitom e, šuma, ali moramo isto tako i u našoj vanjskoj politici staviti naglasak na održivo upravljanje šumama. Zato što snosimo odgovornost za čitav planet. biološku raznolikost na svijetu možemo na najbolji način održati upravo ovako, a isto tako djelujemo i protiv klimatskih promjena. Imamo odgovornost za šume na cijelom svijetu, to je zajednička odgovornost. Hvala. Hvala vam, gospodin ima reći. Zahvaljujem, predsjedateljice, kolege. Šumarstvo i sektor šuma vrlo su ranjivi sektori na koje lako mogu tjecati političke promjene. Zbog toga moramo bolje koordinirati naše aktivnosti i usklađenost naših aktivnosti, isto tako kao i koordinirati našu, naše aktivnosti sa politikom. Nove strategije morale bi buhvatiti cjelokupni lanac vrijednosti u sektoru šumarstva e, sve do samog stavljanja različitih proizvoda na tržište. To bi zapravo trebalo biti osnovno načelo. Racionalna upotreba šumskih resursa je nešto što možemo osigurati putem bolje kontrole područja za sjeću i kroz provedbu odgovarajućih mjera. Uko želite na odgovarajući način provesti strategiju, potreban nam je dugoročni akcijski plan. Moramo se osredotočiti na uravnoteženu upotrebu svih aspekata kako bismo mogli stvoriti dodanu vrijednost. Isto tako potrebno je uvesti mjeru za pruženje podrške privatnim vlasnicima šuma i stvoriti pravnu osnovu za ujednačena načela upravljanja šumama. Privatni partneri bi tako trebali moći sudjelovati u upravljanju šumama kao jednakopravni partneri. Još jedan zadatak je pobrinuti se da dobijemo najveću moguću socijalno-gospodarsku korist ukoliko sve te mjere uzmemo u obzir. Hvala vam. Završili smo se izvjestiteljima u sjeni, pa možemo prijeći na druge članove. Zastupnica Garcia Perez ima riječ. Hvala vam, predsjedateljice. Slažem se sa mnogim stvarima koje sam čula Svjesna sam i znam da nije moguće uspostaviti zajedničku politiku što se tiče šuma u Europskoj uniji, no ništa nas ne sprečava da i mučnije zemlje pokažu određenu solidarnost prema onim slabijim zemljama čije šume pate zbog šumskih požara, klimatskih promjena, šu, suša i tako dalje. Strategija je dakle nešto što je nužno i nadamo se da će se to moći prevesti u konkretne mjere kako bismo zaštitili šume i to u duhu solidarnosti. ne možemo prihvatiti da se određenim područjima u potpunosti eh, klone svi planovi upravljanja. U na zemlju napuštanje zemlje, deforestacija su veliki problemi, postoje pitanja što se tiče imovinskih prava, e, prava vlasništva na određene šume i zbog toga e, dolazi do različitih problema i spekulacija. No, uzevši u obzir činjenicu da su šumarstvo vrlo važno što se tiče radnih mjesta, biomasa i tako dalje, potpuno je nužno da postoji određena razina upravljanja. Slažem se s argumentima zastupnika Kostinger i Gambusa i zahvaljujemo i komisiji, odnosno članovima odbora, što su na sebe preuzeli ovaj posao sastavljanje ovakvog izvješća toliko važnog za zaštitu šuma. Sljedeći govornik. Hvala vam. Ja bih zahvalila izvjestitelju na vrlo korisnom izvješću. Mislim da će naš odbor morati naglasiti e, cijeli niz važnih aspekata u upravljanju šumama. Sigurni smo da vrijednost prirodnih resursa će pomoći cjelokupnoj zaštiti eh, okoliša, to je nešto što je potpuno nužno i potrebno je unaprijediti postojeće usluge kako bi se i poboljšala situacija eh, za zaštitu prirode općenito govoreći. U obzir naravno treba uzeti prirodne resurse, kada govorimo o šumama, vidimo da je apsolutno nužno imati jedan sustav zaštite. Isto tako, e, pitanje pošumljavanja mora se razmotriti i vlasništvo zemlje, zaštita zemlje i uspostava vlasništva. E, voda je također nešto što moramo uzeti u obzir, kao i bioraznolikost u cijelokupnom prirodnom okolišu, ali i naravno uloga ljudskih bića. Unapređenje postojeće bioraznolikosti je nešto od velike važnosti za ljude. Borba protiv e, štetočina, imajući u vidu klimatske promjene, je još jedna stvar koju moramo uzeti u obzir. Šume u Europi imaju važnu ulogu unutar programa Natura 2000 i cijelog niza drugih europskih programa. Neke politike Europske unije što se tiče korištenja bioglika i ugljika u atmosferi još je nešto što moramo imati na umu i naglasiti. Sa time se trebamo baviti ne samo unutar Europske unije, već i sa susjednim zemljama. Ovdje zapravo govorimo o prekograničnim pitanjima borba protiv različitih problema u prirodi su nešto za što je potreban, uravnotežen i usklađen e, pristup. Zastupnik Torvalds. Hvala vam. E, rasprava je vrlo zanimljiva zbog toga što sam vrlo siguran da svi imamo vrlo različita iskustva šuma. je jedna lijepa priča o nizozemskom diplomatu koji se obratio finskom diplomatu i nizozemac je Finca pitao koliko šuma imate u Finskoj. Dakle, pitanje koje je Fincu potpuno nerazumljivo, ne može se u Finskoj prebrojati koliko šume postoji. Da, krenem na jedan put iz svog doma, vjerojatno bih mogao kroz šumu prolaziti narednih 200 km. Tako da finski diplomat zapravo nije mogao odgovoriti o nizozemskom, na što je nizozemac sa određenim ponosom rekao, mi imamo 18 šuma u nizozemskoj. Što je jako lijepo za njih, no kada čujete ovu priču možete shvatiti da e, oko tih 18 šuma vjerojatno postoji bodljikava žica i to s pravom. Dakle, kada radimo na pitanju šumarstva i strategija, moramo shvatiti da govorimo o vrlo različitim stvarima i kada je moj moja kolegica govorila nedavno o svojem iskustvu šumama na istoku Finske, to će također biti vrlo drugačije e, od mojih iskustava čak i ako dolazimo iz iste zemlje. Dakle, nemojte misliti da svih 18 ili koliko god šuma u Finskoj treba također pod e, zaštit, pod zaštitu Europske unije staviti. Neka one samo budu tu za nas. Sada ću reći dati predstavnicima komisije. Zahvaljujem predsjedateljice. Ukratko, zahvalio se svim govornicima e, vašeg odpora. Strategija upravljanja šumama komisije planira promicati holistički pristup upravljanja šumama koji će obuhvatiti sve prednosti šuma. Integrirali bismo i vanjske i unutarnje politike i pokušali se baviti cijelim lancem vrijednosti šumarstva. E, također postoje aktivnosti na razini europske razine kao i nacionalne odgovornosti u skladu sa načelom subsidijarnosti. Strategija prepoznaje da e, osim produktivne funkcije postoji cijeli niz socijalnih e, prednosti e, koje socioekonomskih i bioloških koje mogu mučava Primjerice, stanište za životinje i biljke, zaštita tla, e, filtracija zraka, vode, a isto tako i turističke i rekreativne svrhe. Zbog toga je od ključne važnosti uključiti u naše šumarske aktivnosti pojam da su šume ograničen resurs i da postoje biološka ograničenja njihove upotrebe ukoliko ih ne želimo degradirati. Sve veća potražnja za drvom je za jednu drživu, drživu granu gospodarstva u Europi, ali isto tako i izazov za industrije koje se bave šumom. Važno je s jedne strane imati na umu pitanje zaštite okoliša, a s druge strane i ranjivost šuma što se tiče promjene klime. Suše, požari i štetočine sve više će nanositi štetu šumama i već postoji određeni trend u tom smjeru. Zbog toga trebamo uskladiti reproduktivnu i zaštitnu funkciju šuma, što će biti prilagođeno lokalnim karakteristikama šuma. Komisija će pomno razmotriti predloge parlamenta i raspravu i konačnu rezoluciju koja će se temeljiti e, na podacima, na informacijama odbora INTE, AGRI i ENVI. Hvala. Zahvaljujem. Za kraj bih dala riječ gospodinu Gambusu za zaključak. Hvala vam, predsjedateljice. Prije svega, Zahvalio bih svima na lijepim riječima. I istaknuo bih da volja iza ovog mišljenja, namjera, je bila upravo pogoditi ravnotežu. Jer kada se sastavlja mišljenje, potrebno je biti svjestan da se ovdje radi sa vrlo raznolikim pitanjem u Europi, ovisno o zemljama, a e, intervencije koje smo čuli također to odražavaju. Također možemo govoriti o koordinaciji, ali isto tako i o homogenizaciji, jer moramo uzeti u obzir činjenicu da postoji cijeli niz e, različitih situacija i priča je doista heterogena. Jedna je priča situacija šuma u Finskoj, druga je na sredozemlju ili u Nizozemskoj. Dakle, u ovom mišljenju morali smo pronaći, stvoriti određenu ravnotežu između e, potrebe da imamo jedan instrument za zaštitu šuma od klimatske promjene, ali isto tako i da to bude uključeno u gospodarstvo za stvaranje mjesta kao integralni dio gospodarstva. I to smo sve željeli uzeti u obzir imajući u vidu raznolikost šuma u Europi i temeljići se na onome što je gospođa Garcia rekla, dakle da pokušamo stvoriti određenu solidarnost između sjevera i juga. Ponovo možemo govoriti o doista heterogenom raznolikom krajoliku i pitanje upravljanje šumama ne može biti nešto što nas sprečava da šume održimo čistima, zdravima ili unutar prirodne ravnoteže sa svojim staništima. No sve to naravno moramo učiniti bez e, nanošenja štete gospodarskom aspektu, stvaranju radnih mjesta i tako dalje. Dakle, šume za koje ne znamo primjerice kome pripadaju, koje su predmet sporova, često se napuštaju. A kao takve ne služe niti jednom od ciljeva o kojima smo govorili. Njima se ne upravlja na odgovarajući način, ne služe društvo na pozitivan način, a ne koriste niti prirodi. Dakle, moramo se osredotočiti na konačni cilj, a to nije program upravljanja, već čiste šume koje će nam pomoći u borbi protiv klimatskih promjena i u stvaranju radnih mjesta. Siguran sam da u okviru ove rasprave i amandmana koje ćete predložiti, da će konačan tekst e, biti e, mnogo bolji od onog što je pred vama. Svako ćemo cijeniti sve vaše doprinose. Hvala. Zahvaljujem gospodine Gambus. E, vremenski okvir, dakle rok za podnošenje amandmana je 28. siječnja u 12 sati, a glasanje 24. veljače u odboru Envi. Ovime zatvaram sastanak. Sljedeći sastanak imamo u četvrtak 29. siječnja. Želim vam ugodno večer.